Meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, Meine Damen und Herren, ich bitte Dame i gospodo, molim vas da uzmete svoje mjesta. Imam sljedeća priopćenja. Moram vas objestiti o tome da je predsjednik Azerbajev iz Kazastana i predsjednik Barroso da su 9. listopada u Briselu službeno i zajedno pozitivnu odluku donijeli o pregovorima o proširenoj verziji sporazuma o pridruživanju. Potpisani nacrt ovog pregovora ćemo dobiti još tijekom ove godine i zatim će se od nas tražiti da damo naše odobrenje tim odlukama. Mislim da to znači da smo se intenzivno s time bavili, budući da smo isto tako već u studenom 2012. godine izradili preporuke barunici Ashton i e, s tim u vezi se moramo isto posjetiti na to kada budemo vršili u provjeru, imali nekih primjedbi veznih u zapisnike, ne, onda prelazimo na sporazum o pridruživanju sa Moldovom. Predlažem da zamijenimo točku dnevnog reda 5 i 4 i da u prvom dijelu se bavimo sa ovim izvješćima, zatim ćemo glasovati o rezoluciji. Gospodine Ostevićius, imate li vi nešto za reći kao izvjestitelj? Izvolite. Uh, Drage kolege, dame i gospodo, gospodine predsjedniče, molim za vašu suglasnost za ovaj nacrt e, izvješća što se tiče odluke vijeća o sporazumu između Europske unije i Europske nuklearne zajednice s jedne strane i Republike Moldove s druge strane. Mislim da smo spremni podržati ovu zakonodavnu rezoluciju i stoga vas molim da glasujete pozitivno. Hvala. Lijepo molimo gospodina Broka da zagasi mikrofon kada nema riječ. Sad što se tiče zakonodavne rezolucije, tu, se tu možemo glasovati samo sa da, ne ili sa suzdržanom. Zamolit ću vas odmah da to obavim elektroničkim glasovanjem.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 Sporazum o pridruživanju sa Moldovom je potvrđeno sa 44 glasova za, nijedan protiv i tri negativnih glasova i nula suzdržanih. Čestitam gospodine izvjestitelju i nadamo se dobroj suradnji u unutar zajedničkog sporazuma o pridruživanju sa Republikom Moldavijom i da ćemo ih podržati u njihovim danim naporima. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda tu će preuzeti mjesto predsjednika gospodin Plenković, ne, gospodin Kuzo. Nema. con el 1. Dobro, počinjemo s stavkom broj 1. Kompromis broj 2. Disculpen, pero es mi primer voto i... Ispričavam se, ovo je prvo glasanje. Glasanje, glasamo dizanjem ruku. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 25 se ne razmatra, 26 također, 27 također, 28 se također ne razmatra, 29, 30, 32 također i glasamo za 31. Tko je za? Usvaja se. 33. E, Tko je za? Protiv? Ne prolazi. 34. Tko je za? Tko je protiv? Dakle, nije potvrđen. Usmeni amandman, prvi dio. Tko je za? Amandman je usvojen. To je prvi dio. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Ne usvaja se. 35. Dekaj, dekaj. Ček, voljeno verifikati voljo, žele, žele provjeriti. Drugi dio. Samo drugi dio. Glasanje je otvoreno. Cerramos. Zatvaram glasanje. 29 glasova protiv, 26 za, znači e, ne, ne usvaja se. 35 decae, 65 decae. 65 se ne razmatra, sada prelazimo na kompromis 3. Glasamo dizanjem ruku, tko je za? Usvaja se. Molim vas da me ispričate, ovo je prvi puta. Sada ćemo ponoviti kompromis 3. Tko je za, tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 36, 37, 38, 39 i 45 se ne razmatraju. Prelazimo na stavak broj 5, uh, e, amandman 40. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 41. Tko je za? Protiv? Odbija se. 42. Tko je za? Protiv? Odbija se. 43. Tko je za? Protiv? Odbija se. Možemo glasati poimenično. Glasamo. Glasanje je otvoreno. Zapravo. Usvaja se. morate dizati ruke. E, idemo na amandman 44. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 46. Glasamo za prvi dio. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Odbija se. Stavak 8, amandman 47. Tko je za? Protiv? Odbija se. Provjerit ćemo. Dobro, glasamo elektronski. Cerramos Zatvaram glasanje. Usvaja se. 48. Tko je za? Protiv? 49. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. A provjerit ćemo ponovno. Glasanje otvoreno.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 Usvaja se. Usmeni amandman broj 1. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Stavak 10. Kompromis broj 4. Tko je za? Protiv? Usvaja se.

Usvoja se. Kompromis broj 5. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 61, 62, 63, 64 se ne razmatraju. Glasamo za 66. Tko je za? Protiv? Usvoja se. Kompromisni ban broj 6. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 69 ovi im između se ne razmatraju. Dakle, 69. Tko je za? Protiv? Odbija se. 70. Prvo glasamo o prvom dijelu. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 71. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 72. Tko je za? Protiv? Tenemos un a 72 72 se odbija. I možda gospodin Ostrović želi uzeti riječ. Želim podržati amandman gospodina Prede, gospođe Makovej i molim vas da glasate za, budući da je kompromisni amandman odobren el relator quiere votar a favor. Ahora vamos a votar. 73, ¿no? Sí. Vale, pues votamos. It's amendment 73. Govorim o amandmanu 73 i molim vas da glasate za. Vale. Pues la 73 la votamos a favor. 73. Tko je za? Tko je protiv? glasat ćemo elektronski. Elektroniček. Faltan Ramos. Dvoje zastupnika nije glasalo. Amandman se usvaja. 74. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 75. Tko je za? Protiv? Usvaja se. je amandman broj 8. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 76. A, ne, pardon. 76 se ne razmatra. svi amandmani do broja 80 se ne razmatraju. Dakle, tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 81. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Kompromisni amandman 7. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. E, idemo na 90. Svi ostali se na razmatraju. 90. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 91. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 97. Tko je za? Protiv? Odbija se. 98. Prvi dio. E, dobro, zapravo moramo glasati u drugom dijelu. Tko je za? Protiv? Drugi dio. Molim vas još jednom. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Odbija se. 99. Tko je za? Protiv? Usvaja se. E, pardon, odbija se. E, amandman 4. Uvodna izjava. Tko je za? Protiv? Odbija se. 5. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Šest. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Sedam. Tko je za? Protiv? Odbija se. Osam. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Devet. Tko je za? Protiv? Usvaja se. deset Tko je za? Protiv? Usvaja se. jedanest Tko je za? Protiv? E, usvaja se. 12. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Trinaest. Tko je za? Tko je protiv? Provjerit ćemo elektronski. Glasanje je otvoreno. Usvaja se. 14. Tko je za? Protiv? Odbija se. 15. Tko je za? Protiv? Odbija se. 14. Provjerit ćemo elektronski. Cerramos. Ah, bueno, quedan. Voten. Cerramos. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 15 smo glasali, prelazimo na 16. Tko je za? Protiv? Odbija se. 17. Provjeram. Dobro. E, amandman broj 16. Glasanje je otvoreno. 16, sí, ya lo había dicho. 16, ponavljam još jednom. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Eh, 17, ¿no? Vale, pues vamos. 16. Eso 16. Sí, sí, 16. 17. Pasamos a la 17. A sada prelazimo na 17. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Kompromisni amandman jedan. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Idemo sada na 22. Tko je za? Protiv? Odbija se. 23. Tko je za? Protiv? Čini mi se da prolazi. 24. Tko je za? Protiv? Odbija se. Sada citat 1, citat 2, tko je za, protiv, usvaja se. Treći dio, tko je za? Protiv? Usvaja se. A sada ćemo glasati o mišljenju odbora INTA. Broj 1. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 2. Odbija se zbog e, kompromisnog amandmana 8. E, amandman odbora INTA 3. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Amandman broj 4. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 5. Tko je za? Protiv? Odbija se. 6. Provjerit ćemo pet. Elektronski. Glasanje je otvoreno. Da. Amandman broj pet. Odbora INTA. Faltan tres personas, sesenta, personas. Tres personas. Cerramos. Fali nekoliko zastupnika. Odbija se. Amandman odbora INTA broj 6. Tko je za? Protiv? Odbija se. 7. Tko je za? Protiv? Odbija se. Provjerit ćemo elektronski. Broj 7. Pasa. Usvaja se. Check 6. Inta 6. Venga, Inta 6. Votamos. 6. Inta 6. usvaja se. Sedam smo već glasali, sada idemo na osam. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Inta devet. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Inta deset. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Moramo sada glasati o cijelokupnom izvješću. Glasat ćemo elektronski. Glasanje je otvoreno. Usvaja se. Hemos acabado con los votos. Discúlpenme. I ovime smo završili glasanje. Ispričavam se, ali ovo mi je bio prvi put, a obećam da će sljedeći puta biti bolje. <laughs> <laughs> Empezamos en un minuto, dos minutos. Nastavit ćemo sastanak za jednu minutu, dvije. Vamos a empezar en un minuto. Počet ćemo za jednu minutu. Će nam se pridružiti ministrica pravosuđa Gruzije. Molim vas za tišinu. Molim vas da sjednete na svoja mjesta. vamos a tener un intercambio de puntos de vista con la señora Tea Slijedi razvijena gledišta sa gospođom Teom Sulkijani, ministricom pravosuđa Gruzije. Drago, nam, drago mi je da je gospođa Sulkijani, ministrica pravosuđa Gruzije, danas sa nama. Prije nešto više od godinu dana smo se sastali s vama i razgovarali s vama i obavijestile ste nas o programu vlade, o reformi pravosuđa te o napretku. I e, naglasili ste probleme sa nekažnjivosti. Ove godine ste bili svjedok čitavom nizu događaja. U lipnju je Europska unija sa Gruzijom potpisala sporazum o pridruživanju. To je vaš parlament ratificirao i još malo, uskoro će se ratificirati i u ovom parlamentu. Osim toga radi se i na usklađivanju viznog režima. Znamo za izvještaj iz srpnja ove godine gospodina Hambarga, on je posebni savjetnik Europske unije za ustavne i pravne reforme i ljudska prava u Gruziji i u tom izvještaju stoji da je Gruzija napredovala po pitanju ljudskih prava i daje čitav niz preporuka. Sigurni smo da će gruzijska vlada uzeti u obzir te preporuke i djelovati u skladu sa njima. Proteklih nekoliko mjeseci smo vidjeli na koji način su se imenovali službenici, uključujući gospodina Sakašvilija. Nadam se da će Gruzija i politički sustav djelovati i e, pravično utvrditi je li gospodin Sakašvili kriv ili ne. Gruziju se prati sa različitih e, strana. Ovaj parlament prati napredak u čitavom nizu aspekta i e, mi ćemo vam pružiti svu našu podršku. U ime ovog odbora želim vam dobrodošlicu i dajem vam riječ na 10 minuta da nam e, predstavite napretke o reformama u, vašem, u vašoj zemlji u sustavu pravosuđa. Uh, um, Hvala vam, gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Za mene je iznimna čast što mogu govoriti pred odborom za vanjske poslove Europskog parlamenta. Drago mi je i da vam mogu predstaviti uh, situaciju u kojoj se nalazi Gruzija na njezinom putu prema Europskoj uniji. Sjećate se da sam prije godinu dana bila ovdje i objašnjavala vam na koji način Gruzija planira provesti e, reforme koje će produbiti integraciju sa Europskom unijom. I tada mi je gospodin Elmar Brok e, dao vrlo konkretne savjete i preporuke i zbog toga sam se vratila da vam zahvalim na toj podršci i tim preporukama. Drago mi je što mogu s vama razgovarati o našim reformama. Reformama koje se odnose na provedbu e, sporazuma o pridruživanju, a zatim o planu liberalizacije viznog režima, kako bi se e, standardi Europske unije proširili i na gruzijski politički prostor. To će nam donijeti mnoge koristi i dopustite mi da vam objasnim kako. Sporazum o pridruživanju sa Gruzijom znači da će se regulatorne granice proširiti bez da se formalno šire granice Europske unije provedbom sporazuma o pridruživanju e, prostor između Europske unije i Gruzije će se suziti institucije će se konsolidirati učvrstit će se demokracija i Gruzija će postati stabilnija zemlja te primjer demokratske stabilnosti u široj regiji regiji koja se danas suočava sa brojnim problemima od, od problema u Ukrajini do Iraka i Sirije. Vjerujem da pomoć Europske unije može pomoći jačanju stabilnosti i sigurnosti u Gruziji. U trenutku kada je uspjeh europskog projekta doveden pod upitnik od strane europskih skeptika, Gruzija nudi jedan novi put. Europska unija želi da se i u Gruziji poštuju, poštuju međunarodni propisi. Shvaćamo da kroz europeizaciju zemlje moramo nastaviti s našim naporima i s ispunjavanjem naših obećanja i to posebice kad govorimo o usklađivanju politika dobrog upravljanja, vladavine prava, pravosuđa i poštivanja ljudskih prava. Bez, da pritom ostavljamo ikakve sumnje u naše sudstvo. U tom kontekstu potpisivanje sporazuma o pridruživanju je bio znatan korak prema stvaranju stvarnog puta političkog pridruživanja i ekonomske integracije kako bi e, se Gruzija približila Europskoj uniji. Stoga su naše, e, naši su odnosi i unutarnji, ne samo vanjski više. Kroz e, provedbu ovog sporazuma od 1. rujna 2014. čitav niz europskih politika, standarda i regulacija su postali već dio našeg pravnog i političkog prostora i mi planiramo i provesti čitav niz reformi. S naše strane e, ratifikacija ovog sporazuma nije bio cilj sam po sebi, već je to tek početak maratona koji vodi prema institucionalnoj demokraciji u Gruziji. Učinkovita provedba sporazuma je bitna za obje strane. Za nas, to je s naše strane, mi smo definirali potreban institucionalni okvir. Vlada je unaprijedila unutarnje mehanizme te razradila nacionalni akcijski plan za provedbu e, sporazuma o pridruživanju te trogodišnji e, akcijski plan o sveobuhvatnom sporazumu o slobodnoj trgovini. Dopustite mi da još jednom ponovim odluku premijera Gruzije da osobno nadzire provedbu e, sporazuma o pridruživanju. Osim što ćemo ispuniti naše napore, oslanjamo se na Europsku uniju i zemlje članice da, da podupru naše napore i kroz financijsku i kroz tehničku pomoć, a sve to na temelju načela e, diferencijacije i načela više za više. Započela sam ovaj govor time što sam naglasila naša obećanja, ispunjavanje naših obećanja i htjela bih sada to pojasniti. E, Krenuli smo u prvu fazu liberalizacije viznog e, režima. Ispunili smo obećanje da ćemo provoditi akcijski plan na vrijeme i danas ponosno mogu reći da je Gruzija ispunila prve zahtjeve prve faze akcijskog plana i započela sa ispunjavanjem prioriteta iz druge faze. E, planiramo ispuniti naša mjerila do samita u Rigi 2015. I drago nam je da će, i to jest nadamo se da ćete i vi započeti sa drugom fazom uh, liberalizacije viznog režima za Gruziju što je prije moguće i da će naši putnici, da ćemo naši građani moći putovati bez vize. To ima sve i vrlo važnu političku dimenziju. Na taj način će gruzijske putovnice postati atraktivnije i za osobe iz okupiranih teritorija. Poštivanje zajedničkih vrijednosti i načela, uključujući demokraciju, vladavinu prava, dobro upravljanje, transparentnost i poštivanje ljudskih prava, sve je to ključno za napredak u cijelom procesu i zato bih se htjela kratko dotaknuti naših reforma, reforma koje smo proveli u Gruziji. Najprije izbori. Glavna ostvarenja u protekla tri izbora, parlamentarni u 2012. predsjednički 2013. te e, samouprava 2014. U sva ta tri izbora smo uspjeli odvojiti Uspjeli smo organizirati političke stranke i više nemamo e, spajanje državnih stranaka i, e, i vlade. Isto tako smo nadzirali da izbori budu e, pošteni i pravični i državni dužnosnici više ne mogu nadzirati izborne procese niti vršiti nikakav pritisak. Uspjeli smo održati poštene i pravične i slobodne izbore i drago nam je da je to postala standardna praksa u Gruziji. Nedavno je e, Kongres samouprava Vijeća Europe izdalo izjavu, to jest procjenu o tim izborima i procjena je bila vrlo pozitivna reforma sustava pravosuđa. U okviru sveobuhvatnog cilja da se u Gruziju spostavi funkcionalna demokracija i to na temelju načela vladavine prava, transparentnosti, reforme pravosudnog sustava su prioritet za našu vladu i za naše ministre Već prolazimo kroz treći val reformi i sigurno se sjećate to sam objasnila i prošle godine. Prvi krug reformi se odnosio na depolitizaciju Visokog vijeća za sudstvo. Tada su iz pravosudnog sustava, to jest iz sudstva, uklonjeni političari i na taj način se sudstvo oslobodilo vanjskog političkog pritiska. Drugi krug reformi se koncentrirao na uspostavu e, sustava nagrada za suce, a treći krug se odnosi na unutarnju neovisnost sudaca i njihovo e, osnaživanje. Jučer je Venecijanska komisija objavila svoje mišljenje o trećem krugu reformi i procjena, ocjena je zapravo na kraju bila vrlo pozitivna. A sada moramo još e, uključiti preporuke Venecijanske komisije i predstaviti uh, treću tu taj treći krug reformi našem parlamentu. Zatim pristup pravosuđu. To je također jedan dio u kojem se provode e, reforme. U prosincu 2013. je usvojen zakon koji osigurava neovisnost i transparentnost službe i jača e, jamstva za državne odvjetnike. To je odvojeno od ministarstva e, kaznenog sustava i te su službe sada neovisna služba koja, su koja je odgovorna parlamentu. Reforma službe državnog tužitelja je ciljala na jačanje e, ovlasti državnog tužitelja i na jačanje njegove, njihove nepristranosti te neovisnosti od politike. Zakon o državnom tužiteljstvu je izmijenjen u svibnju 2014 i određene ovlasti su sa Ministarstva pravosuđa preseljene dakle, na tu službu. To znači da već godinu i pol ministar pravosuđa, to jest ja, se ne mogu petljati u individualne kaznene slučajeve, no imam ovlast da sa glavnim državnim tužiteljem definiram opće smjernice za aktivnosti ureda državnog tužitelja i naravno da nadgledam poštivanje ljudskih prava. problem e, jednakosti. Sjećam se, ja sam u Strasburu radila kao odvjetnica upravo na e, gruzijskim slučajeva. Naš kazneni zakon tada nije jamčio kvalitetne e, i nepristrana suđenja. usvojili smo i nedavno zakone o e, kaznenim postupcima znate da nemamo istražne e, već da imamo adversativno sudstvo to je suđenje to znači da se to odnosi na jedan pojedini kazneni slučaj i kroz ove promjene koje smo unijeli u zakon uključili smo e, dakle činjenicu da je tužitelj snažniji od branitelja danas prema novom zakonu se osigurava da branitelji i tužitelji budu, dakle imaju jednake moći. Zatim e, suđenje s porodom. To je još jedna reforma na kojoj radimo i kroz, e, i kroz koju dobivamo pomoć od naših partnera. Nemamo iskustva u tome, prije 1821. kad je nastupila sovjetizacija Gruzije. Jurisdikcija suđenja s porotom, to će se još proširiti, no prije toga moramo uskladiti e, sustav sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima, što do sada još nije slučaj. Prošle godine smo vam obećali i reformu još jednog e, sustava, sustava nagodbe i to danas taj je sustav e, reformiran. Od 2004. je e, sustav funkcionirao na jedan način, a danas smo poduzeli važne korake naprijed kako bismo e, osigurali dobrovoljne procese nagodbe i još važnije poštene. Uveli smo i pojam protokola E, danas se moraju sastavljati zapisnici cijelog postupka nagodbe kako bi se ojačala transparentnost procesa. Zatim pravo žrtava u kaznenim postupcima. Znate da je to bio jedan od glavnih prioriteta našeg ministarstva. U tu svrhu moderni standardi o e, pravima žrtava, to jest europski standardi, te ostale međunarodne najbolje prakse su e, uvrštene u naše propise i amandmani koje je parlament usvojio u srpnju 2014. se temelje na direktivi o europskim žrtavama iz 2012. u kojoj se definiraju minimalni standardi u kojima se pruža podrška e, žrtvama. nastavljamo i sa borbom protiv korupcije. Znate da Gruzija sudjeluje u partnerstvu otvorene vlade još od 2011. i priznavajući svoje demokratske reforme i definiranju visokih standarda transparentnosti i dobrog upravljanja, Gruzija je u kolovozu 2013. izabrana e, kao članica e, upravnog odbora. Dakle, to je jedan novi mehanizam, uspostavljen je jedan novi mehanizam koordinacije i to služi kao mehanizam za nacionalnu Koordinaciju uključuje javne agencije te još važnije organizacije civilnog društva. To je okvir unutar kojega trenutačno radimo i na slobodi e, informiranja te na zakonu, a od rujna 2013. E, obavezno je objavljivati javne informacije, no potrebno nam je više od toga ako želimo da naša država bude e, funkcionalna i ako želimo da naše institucije posluju transparentnije i zato radimo na novom zakonu o slobodi e, informiranja koji će biti usklađen sa međunarodnim standardima Zatim e, zaštita zviždača, to je također jedno od naših prioritetnih područja i želimo da naši propisi budu usklađeni sa međunarodnim propisima. Ministarstvo pravosuđa i organizacije civilnog društva su radile na izradi tog zakona i e, u procesu smo se konzultirali sa čitavim nizom međunarodnih instrumenata. Ljudska prava, mm, kao što je gospodin predsjednik spomenuo, usvojena je prva gruzijska strategija za ljudska prava i akcijski plan i to u travnju 2014. E, prvo je dakle strategija koja se odnosi na sedmogodišnje e, razdoblje i u tom su procesu, sudjelovale nacionalne e, agencije, međunarodna tijela i organizacije civilnog društva Isto ta, to se, mm, ta se strategija temeljila na preporukama e, dakle našeg ureda pravobranitelja te na preporukama mm, posebnog savjetnika Europske unije gospodina Hammerberga. E, zatim antidiskriminacijski zakon. To je bila jedna od naših prioriteta, možda i jedno od najbolnijih područja za reforme. E, zakon je usvojen u svibnju 2014. i e, zabranju diskriminaciju na temelju rase, spola, e, seksualne orijentacije, političkog opredjeljenja i tako dalje. I u javnoj i u privatnoj e, sferi. Bilo koji oblik diskriminacije pod ovim zakonom, bilo da je izravan, neizravan ili višestruk, je zabranjen. Te na kraju bih vam dala e, statistički e, statistički prikaz žalbi Europskom sudu u proteklih pet godina. Kako biste sami mogli zaključiti do koje mjere je poraslo povjerenje u gruzijski pravni sustav. Isti broj pritužbi je bio oko 200, u prvoj polovici 2010., 2011. i 2012. Prošle godine smo imali tek 79 pritužbi, a prvu polovicu ove godine smo eh, imali samo 50 Znate da se građani obraćaju u Europskom sudu ako ne mogu zadovoljiti pravdu u svojoj zemlji. Tako da mislim da ovi brojevi zapravo dobro pokazuju da je demokracija i vladavina prava u dobrom stanju u Gruziji, da se stvari popravljaju. Naravno, još je mnogo posla pred nama. No, još jednom obećam da ćemo ispunjavati vaše preporuke i veselim se vašim savjetima. I naravno, spremna sam e, odgovoriti na sva vaša pitanja. Muchas gracias, señora ministra. Ahora vamos a tener un pequeño debate con usted. Hvala vam, gospođo ministrice. Imat ćemo sada kratku raspravu. Najprije ću dati riječ izvjestitelju gospodinu Maminkisu. Hvala. Gospođo ministrice, Čast mi je pozdraviti vas ovdje u Europskom parlamentu ispred mojih kolega u odboru za vanjske poslove i želim reći da upravo ovdje sam imao zadovoljstvo primiti svoje dobre prijatelje. Upoznao sam se sa, eh, sa gospođom ministricom početkom rujna kada sam eh, posjetio Tbilisi i tamo sam e, zapravo otišao kako bih e, otkrio sam što se događa u Gruziji. Gruzija je krenula putem kojim je krenula i moja zemlja, Latvija, kada smo mi potpisali sporazum o pridruživanju i nakon su se pridružili Europskoj uniji 2004. godine. Gruzija čini sve što je u njenoj moći u tom smislu i ostvaruje vrlo brza poboljšanja u svom pravosudnom sustavu. I to unatoč različitim političkim stavovima koji su zastupljeni u Gruziji. Međunarodni promatrači su zamijetili napredak koji je ostvaren u reformi pravosudnog sustava u Gruziji. Kao i vi, ja sam čuo za takozvanu selektivnu pravdu u Gruziji, ali ne možemo ipak poreći da je ostvaren napredak u Gruziji. Uvaženi kolege, Gruzija nije zemlja koja je iznenada bez nekog razloga započela sa procesom europskih integracija. Dapače, Gruzija je zemlja koja je iskusila rat e, prije tek šest godina. Teritorij te zemlje je još uvijek podijeljen. Za mene kao izvjestitelja i za moj klub socijaldemokrate je važno naglasiti da je teritorijalno pitanje od ključne važnosti i da ćemo vam i u tom smislu pružiti podršku. Osobno smatram da kada govorimo o pravosudnom sustavu da moramo pružiti pomoć Gruziji ne samo lijepim riječima. Ne. Sve što je gospođa ministrica rekla je rezultat rada koji je obavila skupina ljudi. Sudovi u Gruziji su neovisni, to je činjenica, i to u onoj mjeri koliko je to moguće u zemlji u kojoj postoji vladavina prava. Sociološki podaci pokazuju da onatoč različitim e, mišljenjima ljudi u Gruziji imaju povjerenja u sustav i to se povjerenje povećava svakog mjeseca, svake godine i zato vam možemo jedino čestitati na postignućima koje ste ostvarili u Gruziji. Izvješće gospodina Hammerberga je također nešto što zaslužuje naše priznanje i Mislim da je ono također pružilo veliku pomoć Gruziji. I na kraju želim podijeliti s vama ono što sam doživjeo u Tbilisiju gdje sam se sastao sa svim predstavnicima i vladajućih i oporbe i također sa predstavnicima stranke bivšeg predsjednika Sakašvilija. I tada sam ih e, upitao sljedeće. Vi kažete, tvrdite da je sadašnji sustav pogrešan i protivite se kao političari ovom sustavu. Onda pitam se ako je tako, zašto Sakašvili uopće nije niti e, reagirao na poziv da svjedoči i da iznese svoje informacije. Nitko mi nije odgovorio na to pitanje i to mnogo govori. Hvala vam još jednom na pozornosti i još jednom, moja e, gospođo ministrice, dobrodošli u Europski parlament. Hvala, sada riječ gospodin Plenković. Thank you very much, uh, Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala gospođo ministrice, gospođo Coluksijani na prikazu napretka koji je ostvaren u Gruziji na putu prema Europskoj uniji i o reformi pravosudnog sustava. Dopustite mi da na početku kažem, s obzirom da naš izvjestitelj nije ovdje, da je stav eh, parlamenta doista e, da smo zadovoljni zaključenjem e, sporazuma i nadamo se da ćemo pomoći time Gruziji da nastavi na putu demokratskih reformi, konsolidacije i da nastavi sveobuhvatni proces približavanja Europskoj uniji. Također e, pozdravljam i prijenos vlasti 2012. i 2013. koji se odvio na miran način. Budući da ste radili na Europskom e, sudu za ljudska prava u Strasburu, htio bih čuti vaš komentar glede posljednje rezolucije Parlamentarne skupštine Vijeća Europe koja je usvojena nedavno o radu demokratskih institucija u Gruziji gdje unatoč ostvarenom napretku je jasno naznačeno da je cijeli postupak, cijeli proces pod sjenom praktički kaznenim progonom na teret gotovo e, cijele prethodne vladajuće političke garniture i zapravo to postavlja e, cijelo pitanje selektivne pravde, kao što i sami znate, i također političke motivirane pravde, i to ne samo na primjeru bivšeg predsjednika Sakašvilija, nego i na primjeru i drugih političkih vođa u Gruziji. Nama je važno da uvidimo da je reforma inkluzivna kako bismo mogli biti sigurni da ove reforme, i tu se nadovezujem na izvješće gospodina Hammerberga i o ljudskim pravima također, dakle da budemo sigurni da je taj proces u tijeku bez zastoja i današnja e, vlada može postati sutrašnja oporba i u jačanju također demokratskog sustava u bilo kojoj zemlji, to znam također iz primjera svoje zemlje, potrebno je vrijeme. Evo, htio bih čuti vaš e, komentar o tom e, pitanju u vezi sa e, sustavom pravosuđa i pravde. Hvala, gospodin Jurek ima riječ. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa, gospođo ministre. Kao prvo želim izraziti jedno priznanje u posljednjih 25 godina je Gruzija doista izgradila vlastitu državu. Mnogi od nas znaju koliko je to težak proces izgraditi državu, a Gruzija ima jedan dodatni problem, a to je da nije imala državu. Ona je bila samo ruska Srpska republika. Uspješna izgradnja države i izgradnja demokracije traži isto tako i minimalni konsenzus e, unutar društva. I zbog toga smo uznemireni zbog svih onih aktivnosti koji su usmjereni protiv e, bivše vladajuće stranke i bivših e, političara na vlasti, to je ovdje već ispomenuto. U svijetu nakon Sovjetske unije se demokratska moć može razlikovati najbolje od nedemokratske moći tako što se pogleda kako se predaje vlast. Konfiskacija dobara nije opravdana, tu se radi samo o represivnim mjerama. Ne radi se samo o odnosima Gruzije s ostatkom svijeta, to je sa Europskom unijom. Naravno, mi podržavamo uspostavu demokratskih struktura u Gruziji, no u Gruziji je također potreban i jak društveni konsenzus. Zbog toga su ove političke mjere koje sam upravo naveo nešto što škodi tom procesu i što škodi Gruziji. Hvala lijepa. Autrevičius. gospodine Autrevičius. Hvala. Gospođo ministrice, hvala vam lijepa što ste došli i što ste nas izvijestili o napretku Gruzije u reformi pravosuđa i ostalim reformama povezanima sa vladavinom prava. Lijepo je sa nadležnima imati priliku za takvu otvorenu razmjenu mišljenja. Moje pitanje se odnosi na provedbu reforme za koje ste zaduženi. Čitajući ocjenu o neovisnosti sudaca i pravosudnog sustava, postavlja mi se pitanje kako nove generacije sudaca i odvjetnika koje su važan dio ovih e, novih e, događaja i promjena u Gruziji. Koliko oni unose zapravo čine dio pravosudnog sustava, recimo suci koji su diplomirali pravo na zapadnjačkim sveučilištima koji su se vratili u Gruziju i e, žele služiti svojoj zemlji. Za reforma je najbitnija provedba, a za provedbu je bitan proračun, odnosno financijska sredstva. Što nam možete reći o proračunskim linijama namijenjenima reformama za pravosuđe i za vladavinu prava, naročito imajući na umu da jedan dio tih e, sredstava dolazi iz europske pomoći. Je li to dovoljno? Smatrate li da treba nastaviti pružanje ovakve pomoći i do koje mjere to zadovoljava potrebe u Gruziji? Hvala. Sada gospođa Godajma e, Gospođo ministrice, Gospođo veleposlanice, doista mi je drago što vas e, mogu pozdraviti ovdje u Europskom parlamentu, zato jer ja kao e, članica parlamenta iz Latvije vrlo dobro razumijem što vi proživljavate. Mi smo zapravo dugo vrijeme živjeli u istoj zemlji, a sada je Latvija članica Europske unije, a Gruzija je na putu ka Europskoj uniji. Ja smatram da Europski parlament mora pružiti maksimalnu potporu putem e, savjeta, e, izdvajanja e, sredstava i tako dalje u mjeri u kojoj je to potrebno. Također, kada smo živjeli u Sovjetskom savezu, sva naša tijela su bila daleko od demokracije, tako da ne možemo tražiti od vaše zemlje da već sada bude na razini starih demokracija. To se ne događa preko noći, nego treba prijeći jedan dugačak i težak put ka tome. Latvija je izblizava pratila parlamentarne izbore od prije nekoliko godina u Gruziji i Doista nas je zanimao ishod, ali kada smo uvidjeli da su to vrlo dobro organizirani demokratski izbori, postali smo sigurni da ćete uspjeti ostvariti reforme, da ste krenuli pravim putem, da se tako izrazim. I sada je na nama pružiti vam pomoć i potporu gdje god je to potrebno. Hvala vam još jednom što ste došli ovamo, što ste nam se obratili. I u naše ime mogu reći da, tu, ćete tu naći prijatelje. Hvala vam lijepa. Gospodin Masarik, hvala. Hvala gospođo ministrice. Mi također cijenimo što ste danas došli ovamo i što nam se redovno obraćate. Kao što su brojni kolege spomenuli, ja također dolazim iz jedne zemlje Istočne Europe, iz Mađarske, gdje također poznajemo probleme koji su vezani uz političku i društvenu tranziciju i sve te istovremene tranzicije nisu jednostavne, naročito u regiji koja je propatila daleko više sukoba nego što smo mi to proživjeli. Mi pozdravljamo gruzijsko uporno napredovanje kao Europskoj uniji i poštivanje europskih vrijednosti koje ćemo i mi nastojati provesti u našoj zemlji i mi također se tu nosimo sa izazovima. Želim vam e, čestitati vama i Gruziji i vašoj administraciji na provođenju vrlo složene i uspješne političke tranzicije koja zapravo nema sličnih primjera u, u regiji parlament je e, se formirao e, i također su uvedene ustavne promjene i e, formirala se nova vlada što je vrlo teško u jednoj tranzicijskoj zemlji i želim vam čestitati na tome. Međutim, htio bih istaknuti nešto s čime se također teško nose sve tranzicijske zemlje. Mi razumijemo da svi napori u sprečavanju korupcije i u smanjenju korupcije E, su doista potrebni i to je ogroman e, problem ne samo kod vas nego i u Europi tako da me zanima imate li ikakvih e, planova za provedbu odlučnih mjera protiv korupcije na visokoj razini jer zapravo kao što i sami vidimo korupcija na visokoj razini podriva potporu demokratskom napretku. Tako da me zanima imate li kakvih planova za uvođenje još strožih mjera u borbi protiv korupcije na visokoj razini. Hvala. Ja sam vam htio postaviti jedno pitanje, gospođo ministrice. Za nas je Gruzija važno područje u susjedstvu Europske unije između ostalog i zbog opskrbe energijom, budući da se nalazi blizu Turske i energije, e, Rusije i Turske. Ali tu je i problem e, religijskih fundamentalizama koje se nalaze u okolini. Gruzija mora zadržati stabilnost u vrlo složenom trenutku. Reforma pravosuđa ide u tom smjeru što radi gruzijska vlada kako bi zadržala tu potrebnu e, ravnotežu. A sada gospođa Piri. Hvala. Hvala gospođo ministrice što ste se došli obratiti našem odboru. Dozvolite mi da istaknem nešto što ste vi sami rekli. E, Gruzija je ostvarila prvi značajan uspjeh sa prvim pravednim izborima i sa prijenosnom vlasti na demokratski način, što je jedinstveni slučaj u regiji i nešto što nitko ne može razgraditi. To će ljudi u Gruziji uvijek pamtiti i neće prihvatiti ništa drugo. Vidimo da su, da je prethodna vlada provela druge reforme, ali ne točno u resoru za koje ste vi nadležni. Kada je riječ o reformi pravosuđa, prethodna vlast je, ostvarala mnogo, je ostavila mnogo toga nedoročenoga, tako da ste vi morali preuzeti veliki dio posla. Mene zanima e, kako smatrate da se te reforme mogu ostvariti na održiv način, što znači ne samo jednostavnom većinom u parlamentu, nego i angažmanom i civilnog društva i također oslanjanjem na pozitivne demokratske snage koje postoje i u oporbi. To je moje pitanje. Hvala. Gospođo ministrice, sada vama dajem riječ i moram vas zamoliti da pitanja koncentrirate u 10 minuta. U redu. Evo, samo da napomenem e, da kada budem imala poteškoća sa engleskim ću se vratiti na francuski. Evo, prvo pitanje je koliko se sjećam odnosilo se na selektivnu pravdu. To je pojam koji se vrlo često čuje i to svugdje. U Gruziji, u SAD-u, u Briselu i taj pojam dolazi uglavnom od prijatelja Gruzije to za mene ima posebno značenje. To znači da nas pozorno promatra i da prijatelji Gruzije doista znaju kako se situacija razvija u zemlji. To su također ljudi koji su pomagali Gruziji, gruzijskom narodu, ne samo vladi Gruzije, ni u kojem trenutku i da su to ljudi kojima je stalo do reformi koje moje ministarstvo provodi već e, dvije godine. Što je novo? S vremenom prijatelji Gruzije su shvatili da i za kaznenih predmeta koji su na sudovima u Gruziji na teret e, bivših kao što uključuje i E, prethodnog e, e, predsjednika Gruzije, zapravo iza toga stoje činjenice. Na početku to je bilo izloženo sumnjama, no danas više nitko ne može reći da u tim kaznenopravnim predmetima nema činjenica. I te činjenice su razlog za uznemirenost u svakom slučaju. Uzmimo primjer bivšeg predsjednika Gruzije. Daću vam e, kratak e, pregled optužnice. Predmet protiv e, Sakašvilija se bavi njegovim gušenjem mirnih prosvjeda 2007. godine, ćete se vi svi sjetiti, i također premlačivanjem tadašnjeg zastupnika u parlamentu to su najuznemirujućije točke optužnice koja ga tereti. Prije dva dana je on sam na Facebooku priznao da su on i njegova vlada bili nesposobni osigurati neovisnost pravosuđa u Gruziji. To za mene predstavlja veliko olakšanje Zašto? Zato jer gruzijski narod traži priznanje. Treba čuti od bivših dužnosnika da je bilo pogrešaka. Smatram da ovakva priznanja, a ponekad i traženje oprosta od žrtava nam mogu pomoći u izmiravanju različitih e, skupina u društvu, dakle s jedne strane žrtava, a imamo više od 20 tisuća privatnih osoba koje su prijavile državnom odvjetniku mučenje u zatvorima, oduzimanje imovine i nepravedna politička suđenja koja su namješana pod prethodnom vladom u našim sudovima. Takve prijave postoje i postoje žrtve. Jedan od e, zastupnika ovdje je spomenuo moj životopis, da ja imam iskustvo koje imam, obrazovana sam u Francuskoj, radila sam u Francuskoj za Europski sud za ljudska prava i znam da se pravda temelji na pravima, na jednakostima e, i također na pravima žrtava. Nitko danas ne može poreći da u tim kaznenim predmetima o kojima toliko govorimo ima i činjenica. Nitko ne može poreći da Ministarstvo pravosuđa i ja e, činimo sve što je našoj moći kako bismo reformirali pravi sudni sustav i kako bi svaki branjenik, e, uključujući i gospodina Sakašvilija, doživio pravedno suđenje na sudu. Međutim, ono što ne možemo reći našim žrtvama da pravda neće biti zadovoljena i ne možemo im reći da zaborave ono što se dogodilo. Ja kao ministrica pravosuđa moje zemlje ne mogu to reći. Žrtve imaju pravo saznati istinu. One majke čiji su sinovi stradali na ulicama pod prethodnom vladom i također predmeti koji su neistraženi traže pravdu. Čak i u slučaju namještanja ubojstava od strane prethodnog e, ministra e, unutarnjih poslova kako bi se pokazalo da postoji borba protiv kriminala. Ja razumijem e, ta pitanja i shvaćam te preporuke kao nešto što se nadovezuje na dojam o situacijama treba se boriti protiv eh, takvih loših dojmova. Zbog toga se zalažem za jačanje pravosudnog eh, sustava i treba istaknuti da je sudstvo u Gruziji odvojena grana vlasti, oni ne ovise ni o kome, uključujući i o meni, u izvršnoj vlasti. I naše reforme se uglavnom bave zakonodavnom reformom sustava kako bi svaki optuženik imao pravo na obranu, i kako bi e, imao e, uravnoteženi jednaki položaj i naspram tužitelja. Iako naše reforme su polučile uspjeh e, u tome da danas gruzijski sudac E, uključujući i u ovako visoko profiliranim e, slučajevima, predmetima, može si dopustiti sumnju. To je revolucionarno postignuće, naročito za mene. Niti jedan sudac u prošlosti u Gruziji si ne bi dopustio sumnju kada se radilo o osjetljivim slučajevima, a sada se te nedoumice dopuštaju u sudnicama i danas se načelo da sumnja ide u korist optuženika doista i primjenjuje na sudovima u Gruziji. Znači, uspostavili smo taj sustav koji omogućuje svakom branjeniku optuženiku, što uključuje bivšeg predsjednika Gruzije, da ima pravedno suđenje. To je moja jedina metoda kako se mogu boriti protiv loših dojmova i to je jedina metodologija, jedini način da pokažem vama da možete imati povjerenje u sustav pravosuđa u Gruziji i u gruzijske suce. Pitali ste me o e, rezoluciji. Da, radila sam za tu organizaciju deset godina i mogla sam nastaviti raditi za njih i do mirovine, ali 2010. godine dala sam otkaz i vratila sam se u Gruziji gdje sam se priključila jednoj liberalnoj stranci koja se opirala tadašnje vladi. Zašto? Zbog masivnih kršenja ljudskih prava. Ova rezolucija za mene pokazuje jedno, a to je da gruzijska oporba je učinila sve kako bi potkopala povjerenje koji su prethodni zastupnici mogli imati svoje izvjestitelje. To nije dobra vijest. Gruzijska oporba je radila na tome da bi potkopala e, povjerenje naših članova u vlastite izvjestitelje. To za mene nije dobra vijest, zato jer kao viša službenica te organizacije E, doista držim do toga kako se ta organizacija doživljava u Gruziji. Sjećamo se slične metode kojom se služila sadašnja oporba koja je bila na vlasti do 2012. od 2003. do 2012. kada su ih europski prijatelji kritizirali, nazvali bi ih ruskim agentima. To je bio slučaj gospodina Hammerberga koji je tada kritizirao vladu zbog kršenja ljudskih e, prava i njega su nazvali ruskim agentom. To je jedna metoda. Svatko ko je kritizirao e, prethodnu vladu je bio ruski agent, ruski špijun. Za nas je potpuno drugačije. Svaka kritika, svaki savjet koji mi date ovdje ili bilo gdje drugdje je nama vrijedan i saslušat ćemo ga pozorno. Dakle, to je potpuno drugačiji pristup e, obnašanju vlasti. Kada je riječ o zapljeni imovine, dopustite mi da vam kažem, gospodine, da ste pogrešno informirani. Informacije koje ste primili su pogrešne nije bilo nikakvih takvih mjera zapljene imovine. To ne postoji u prirodi, ne postoji odluka o zapljeni imovine. Međutim, postoji jedna odluka iz kolova za 2014. godine, to je sudska odluka koju neću ni pokušati kritizirati, u kojoj je gruzijski sudac odlučio zamrznuti određenu imovinu svaki odvjetnik koji je ovdje će se složiti da zapljena nema nikakve veze sa zamrzavanjem imovine. Zamrzavanje imovine znači da Sakašvilijeva obitelj ne može prodavati te e, nekretnine. Ja ovdje imam popis te imovine koju vam, e, koju vam mogu podijeliti ako vas to zanima bez ikakvih problema. To je imovina koju je Sakašvili stekao od 2009. godine. Zašto? Zato jer kaznenopravni postupak koji se pokreće protiv njega se odnosi na razdoblje od 2009. do 2012. godine. Sva ta imovina koju mogao imati, a on ima takvu imovinu, koju je stekao prije 2009. godine, nije niti dirnuta. Dakle, kada se želimo izraziti, trebamo biti oprezni, zato jer sa pravnog stajališta zapljena ima potpuno drugo značije, značenje i vjerojatno ste dobili potpuno pogrešne informacije. Okay, um, my ambassador is ordering me to finish, so... Evo, veleposlanica mi je naredila da zaključim, pa ću zaključiti na francuskom. Govorila sam malo o informacijama koje su možda pogrešne, koje kad kad ovdje zaprimate u Briselu od e, bivše gruzijske vlade. Naravno, treba dobivati informacije svih izvora kako bismo bili sigurni da smo dobro informirani, da možemo donijeti odluku na temelju informacija, ali isto tako trebamo biti pažljivi što zaprimimo kao informaciju. Mi, eh, gruzijska vlada, smo malo zabrinuti kada se radi o tome kako te informacije vama pristižu. Ja sam se vratila iz Sjednih američkih država gdje sam bila u službenom posjetu i gdje sam upravo izvještavala ovim reformama kako bismo započeli različite zajedničke programe suradnje na području pravosuđa i tamo sam vidjela da je bivša vlada koja se trenutno nalazi u oporbi da su oni trenutno pokušali stvoriti paralelne strukture našoj državi. Pokušavaju stvoriti paralelno veleposlanstvo koje nazivaju trustovima mozgova i zatim će dolaziti u različite, organe kako bi pokazali da je Gruzija na lošem putu. Ja ću ih razočarati. Gruzija nije na lošem putu, mi smo na dobrom putu, a ono što nam je neophodno potrebno od vas je vaša kontinuirana podrška, kontinuirana pažnja koju obraćate svakoj našoj aktivnosti, svakoj našoj reformi i savjetovanje. Savjetovanje to je nešto što je doista dobro došlo. I to je nešto što je iznimno dragocjeno za mene, za, u mom poslu, jer, na primjer, savjetovanja gospodina izvjestitelja, gospodina Amerberga, komisije, različitih povjerenika, ta savjetovanja koje smo dobili u protek nekoliko godina su nam bila iznimno dragocjena i to nam je pomoglo da budemo na pravom putu. Hvala vam još jednom što ste me saslušali, što ste prihvatili me saslušati prije svega. Naravno nisam vam mogla dati sve informacije koje sam htjela. A pitanja su bila vrlo impresivna i doista opravdana i nadam se da ćemo se moći ponovno sresti u drugim formatima kako bih vam mogla dati sve potrebne informacije o reformi i o izgradnji državne strukture koja sudjelujem kao član vlade. Imamo jedinstven cilj, imamo samo jedan cilj. Nemamo niti jedan drugi cilj. Cilj je ne biti predugo na vlasti, kako ne bismo zaboravili da je prisutna demokracija, dakle kada imamo tu izmjenu. 2016. godine će možda trenutna oporba ponovno doći na vlast, zašto ne, izgledati strukturu gdje imamo, izgledati državu gdje imamo strukturu, gdje imamo institucije koje funkcioniraju i nikad više ne želim vidjeti da država Gruzija ovisi o pojedinim osobama, to ne bi bila demokracija. Mi stoga radimo na uvođenju demokracijske mm, demokratskog ustroja u Gruziji i pritom računamo na, na vašu stalnu podršku. Hvala vam. Eh, Hvala vam lijepa, gospođo ministrice. Ja sam jedan od onih koji su potpuno uvjereni u to da naši odnosi s Rusijom da vaši odnosi s Rusijom mogu biti kompatibilni sa vašim odnosima s Europskom unijom. Ja vas pozivam da nastavite sa reformama kako biste zadržali taj suverenitet, tu neovisnost i uvijek ste dobrodošli u Europskom parlamentu kada god želite doći. A za nekoliko minuta ćemo nastaviti na, s našom raspravom. Le a dar la palabra ahora si quiere Sada htio predati riječ gospodinu Mamin, mm, Hvala vam lijepo, gospodine predsjedavajući. Dragi kolege, želim vam predstaviti nacrt izvješća koje se tiče spremnosti Gruzije kada se radi o sporazumu o pridruživanju između Europske unije i Gruzije. Bio sam na misiji za uspostavu činjenica 8. i 9. rujna. Imao sam priliku sastati se sa svima, onima koji su na vlasti, onima koji su u oporbi, sa ministrom za vanjske poslove, predsjednikom vlade, ministricom, ministricom pravosuđa, udrugama civilnog društva, organizacije koje predstavljaju seksualne manjine, organizacije koje zastupaju različite vjerske, vjerske skupine sa predstavnicama crkve. Kao što znate, crkva jako us, utječe na te procese u Gruziji, budući da je 95% gruzijskih eh, državljana eh, ono koji ima povjerenja u crkvu. Isto tako sam imao priliku vidjeti nezakonite granice na području Abhazije i Južne Osetije. Ta je granica izgrađena na nezakonit način. Fizički ju nije moguće prijeći i nemoguće je, na primjer, zaprimiti prekogranično mirovine za, uh, umirovljenike. Moram naglasiti da je po mom mišljenju liberalizacija viznog sustava koja će uslijediti u budućnosti sa Gruzijom biti nešto što će barem donekle pomoći rješavanju pitanja teritorijalnog integriteta jer one osobe koje trenutno žive u Abhaziji u Južnoj Osetiji bi tako mogli imati priliku vratiti se na gruzijsku putovnicu, reintegrirati se u državu Gruziju. Htio bih e, zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni s kojima sam se već imao prilike sastati iz različitih klubova zastupnika, te isto tako se želim zahvaliti onima koji će se u idućih nekoliko dana sa mnom sastati i veselim se vašim e, kritičnim primjedbama. Izvolite, hvala. Senjor Plenković. A sada gospodin Plenković. Thank you very much, Mr. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Hvala vam lijepa gospodine izvjestitelju. Veoma cijenim eh, ovaj napor koji ste učinili eh, kada ste sada zadnjom prilikom posjetili Gruziju u okviru vašeg kratkog mandata i kratkog eh, vremena kao izvjestitelju i to se dobro i održava u vašim komentarima sada nakon što je sama bila ministrica tu mislim da u kontekstu sporazuma o slobodnoj trgovinskoj zoni mi podržavamo potpisivanje sporazuma o pridruživanju i zalažemo se za odobrenje Europskog parlamenta za sporazum o pridruživanju i sporazum o slobodnom trgovinskom području. To će približiti Gruziji europskim standardima. A Čuli smo u protekloj raspravi da Gruzija prolazi kroz jednu vrlo posebnu vrstu tranzicije i da to ne bi trebalo biti zasjenjeno s onime što se trenutno događa u Ukrajini, što se događa u Moldaviji. I mislim da bismo trebali imati sličnu perspektivu koju se primjenjuje na te zemlje. Znam da će se u mojoj državi provesti istovremena ratifikacija svih tih sporazuma o pridruživanju. Uskoro će taj paket e, biti na raspravi u Hrvatskoj. Ja sam i kao osoba zadužena za Ukrajinu se zalagala za to da se to treba dogoditi što brže. Kada raspravljamo o sveobuhvatnoj procjeni, prije svega i uzevši u obzir govor ministrice pravosuđa koja je malo prije s nama, moramo isto tako imati realističan stav oko toga što će biti sastavni dio naše rezolucije. Zbog toga sam spomenuo nedavnu rezoluciju o stanju pravosudnog sustava, izvješće koje je izradila Parlamentarna skupština Vijeća Europe i mislim da u danjem radu na tom tekstu doista moramo naglasiti one elemente gdje je vlada i isto tako i oporba gdje bi trebalo reći da je da vlada ne šteti oporbi i da to ne šteti demokratskom razvoju Gruzije. Stoga bismo u Gruziji kasnije unutar e, postupka podnošenja amandmana trebali možda pripaziti na ojačanje pravosudnog sustava, na izbjegavanje osvećivanja kako bismo imali solidni europski proces za Gruziju u budućnosti. Mislim da je to važan politički aspekt i vidim da su to već i drugi spomenuli. Mi želimo pozitivnu europsku perspektivu za Gruziju, ali želimo isto tako i demokraciju koja solidno funkcionira u tu državu i to su naši ciljevi. Hvala lijepa. A sada riječ ima gospođa Grigule. Godata, Ar... Hvala lijepa, dame i gospodo. Nakon što sam pročitala nacet izvješća gospodina Mamikinsa, moram reći da je ovaj nacrt po našem mišljenju vrlo dobar. To je vrlo objektivna procjena situacije. Vrlo mi je drago vidjeti da je gospodin izvjestitelj već posjetio tu zemlju, da je susreo političare svih obitelji, da se susredu sa udrugama civilnog društva. Kao nova zastupnica u Europskom parlamentu želim pozvati gospodina Mamikinca da nastavi, intenzivira svoj rad na ovom izvješću o Gruziji, jer smo evo prije netom e, sat vremena vidjeli da smo zaključili uspješno isklapanje sporazuma o podživanju sa Moldavijom. Gospodin Riks, hvala lijepo Gospodine predsjedavajući, ja želim se tako pohvaliti gospodina izvjestitelja i njegov dobar rad u ovom izvješću. Ono je sveobuhvatno, temeljito i vrlo brzo je isto tako izrađeno što je iznimno važno u ovom odboru. Mi se općenito slažemo sa većinom ovih izjava. Podnijet ćemo nekoliko mandmana. Većina se ne tiče onih e, samih, e, temeljnih ključnih izjava. Ali spomenut ću sad ovom prilikom dvije stvari. Kao prvo, Želimo naglasiti da ćemo sa ovim sporazumom o slobodnom trgovinskom području se morati pobrinuti da a uzavši obzir su tako i da je Gruzija članica Svjetske trgovinske organizacije, da moramo apelirati na komisiju da ona neće naštetiti svojim trgovinskim odnosima sa susjednim državama u regiji. Trebamo podržati Gruziju u tome da održi isto tako dobre odnose sa susjednim državama. To je vrlo važno politički gledano. Ono što nam pomalo nedostaje u ovom izvješću je referenca na sastanke u Ženevi. Prije ili kasnije bi naši razgovor veznih uz Rusiju trebali se odraziti ne samo na razinu diplomacije, već i na razinu međunarodnog prava. Trebamo pozivati na to po našem mišljenju. I na posljedku postoji nekoliko ulaganja na području energetike u južnom dijelu Gruzije, prije svega se radi o hidroelektranama, a po našim informacijama one nisu potpuno u skladu sa europskim zakonodavstvom i htjeli bismo shvatiti vašu pažnju na to i pažnju dakle cijelog odbora da bi to moglo biti nešto gdje bismo trebali zatražiti potpunu usklađenost sa europskim zakonodavstvom prije nego što takva postojenja počinju sa radom. No eto, to je ono što sam htio reći. Još jednom vam zahvaljujem na ovom izveću. Hvala. Imamo još malo vremena prije nego što dam završnu riječ izvjestitelju. Želi li još netko nešto reći? Ne, onda dajem riječ gospodinu Mominkisu. E, Hvala vam e, još jednom, dragi kolege, na vašim primjedbama. Ja ću ih uzeti u obzir. Rok za podnošenje amandmana, kao što vidite na dnevnom redu, je 22. listopad. I još jednom vam zahvaljujem. Zahvaljujem na interesu e, za ovo izvješće i za svim onima koji su mi s tim u dali komentare. Hvala vam. Pues a, detenernos dos, minutos para cambiar la presidencia que Dobro, sada ćemo stati na dvije minute, samo kako bismo se razmjestili, kako bi nam mogao doći ministar za evropske poslove, glavni pregovorač za Tursku. Dragi kolege, čast mi je preuzeti mjesto predsjedavajućeg današnjeg sastanka odbora za vanjske poslove i što mogu među nama pozdraviti, to velo srdačno, gospodina Volkana Boskira, ministra eh, za europske poslove i glavnog pregovarača Turske, ovdje među nama u Europskom parlamentu u Briselu. Mnogi od vas eh, ga mnogo dobro poznaju ili iz njegove bivše diplomatske karijere ili kada je bio zastupnik parlamenta, zastupnik Velike nacionalne skupštine Turske i odbora za vanjske poslove u tom domu. On je također bio stalni predstavnik Turske pri Europskoj uniji te glavni tajnik za europske poslove u bivšem ministarstvu vanjskih poslova u Turskoj. Pristigao je k nama nakon, rekao bih, završnog sastanka između temnog povjerenika odgovornog za povjerenje, gospodina Štefana Fulea, posebice nakon nedavnog izvješća o proširenju, izvješća o napretku koje je objavljeno 8. listopada i on je ovdje s nama da raspravi pristupne pregovore Turske kao i procese reforme. Ministre, suradnja između Turske i Europske unije može napredovati samo na temelju zajedničke opredjeljenosti i koristi tu prije svega mogu zabilježiti da moja zemlja, Hrvatska, koja je sada država članica Europske unije i Turska, da su pokrenuli početak pristupnih pregovora 3. listopada 2005. godine u Luksemburgu. Vidimo da je dinamika i brzina takvih pristupnih pregovora dosta zahtjevna, da može biti duga. E, to je tako u slučaju prema vašeg vaših pristupnih pregovora koji su vrlo jedinstveni, koji zapravo traju od e, sporazuma o podrživanju iz Ankara iz 1963. godine. Ono što bi se tako danas u našoj današnjoj raspravi bilo važno je da nas izvijestite o napretku na području reformi pravosuđa i temeljnih sloboda, te isto tako bismo vam posebice bili zahvalni na vašem objašnjenju usklađivanju turskih vanjskih politika sa europskom vanjskom politikom, uzevši u obzir da je vaše susjedstvo izuzetno zahtjevno. Svatko misli naravno da vlastita država ima velike izazove u susjedstvu, ali mislim da je trenutno vaša država ta koja doista ima najveće izazove i stoga bih nam bilo drago čuti vaše primjedbe o situaciji u Iraku, u Siriji i isto tako i o borbi protiv ISIS-a i prije svega situacija sa Kurdima na granici sa Turskom na području grada Kobane. Gospodine ministre, predao bih vam riječ na 10 do 15 minuta i zatim, molim vas, e, članovi odbora, naznačite mi da želite sudovati u raspravi. Gospodine ministre, izvolite. Gospodine predsjedavajući, uvaženi članovi odbora za vanjske poslove, velika mi je čast i zadovoljstvo biti danas s vama. Vidim mnogo poznata lica iz mojih bivših funkcija, vidim prijatelje, vidim i neke nove članove u ovom odboru. I uh, vjerujem da je uvijek bilo veliko zadovoljstvo svima koji su vam se imali prilike obratiti, te mi je stoga drago što ste mi pružili ovu priliku. Reći ću nešto o tome što Turska razmišlja, to jest koja je nova turska strategija naspram Europske unije, kao prvo, a zatim da to ne bi bio monolog, već dijalog. Vrlo ću rado saslušati vaša pitanja. Pokušat ću i što bolje na njih odgovoriti. Kao prvo, u Turskoj imamo sada novu eru. Turski predsjednik je po prvi put izabran od strane stanovništva. Imamo novog predsjednika, novog premijera, novu vladu i u tom kontekstu mi to sada zovemo novom Turskom. Vidjeli smo neke nove pristupe, to jest e, potvrdu prethodnih pristupa i to na vrlo snažan način prije svega što se tiče Europske unije. Ja sam novan ministrom e, za europske poslove. i Mislim da je jedna od poruka, budući da sam sada 40 godina u diplomatskoj službi gdje sam 14 godina posvetio samo za europske poslove i to u neprekinutom slijedu i mislim da je to vrlo znamenito. To se na sreću poklopilo sa novim strukturama Europske unije. Imali ste izbore, novi Europski parlament izabran, neki su otišli, ali mnogi su i ostali sada ste jači i mnogo ste spremniji preuzeti važnu ulogu unutar postupka donošenja odluka u EU. uniji. Imamo novu Europsku komisiju, imamo novog predsjednika Europske komisije. Također imamo i novog predsjednika vijeća. I dakle, ta nova Europa i ta nova Turska se poklapaju na sreću sada u istom razdoblju. Mislim da trebamo pokušati to iskoristiti naravno na korist eh, naših eh, pojedinačnih interesa, a isto tako ću vam objasniti što se dogodilo u proteklih eh, mjesec dana. Kao prvo imamo novu strategiju za Europsku uniju koju smo razvili. Ja sam ju podijelio, vjerojatno ste neki ju i pročitali. Radi se tu o o jednom, jednoj uspostavi europskih odnosa Turske. Imamo viziju, imamo način na koji mislimo se odnositi prema toj temi i to će nam biti glavni temelj, a uz to razvijamo i neke druge korake. Prvi je korak bio, dakle u biti imamo tri stupa. Prvi stup je bila politička reforma. Turska naravno daje veliki, pridaje veliku važnost političkim reformama. Tome je bio slučaj kada smo započeli sa pristupnim pregovorima. Izvješće komisije su govorile da je Turska u zadovoljavajućoj mjeri ispunila ove kriterije, a sada postoje, postoji razlika između u potpunosti dovršiti i dovršiti u zadovoljavajućoj mjeri. To je zapravo naša glavna zadaća. U tu svrhu smo imali skupinu za nadzor provođenja političkih reformi gdje smo imali četiri ministra za vanjske poslove, za pravosuđe, za europske poslove. Oni se sastaju i daju izjave, ali to nije sve. Oni su oni koji vode te političke reforme, koji ih pripremaju, koji ih provode, koji ih oživljavaju. U ponedjeljak sam e, ministarskom vijeću predložila da se promijeni naziv te skupine koja postoji od 2003. čak godine i neće se raditi o skupini za nadzor reformi nego o skupini za akciju. To će dati simboličku važnost toj skupini. Zatim drugi stup je bila provedba pravne stečevine Europske unije u našu pravnu stečevinu, mi to, mi to smatramo vrlo važnim. I stoga mislimo izraditi plan u dvije faze, nacionalni akcijski plan, kako bi pod svakim poglavljem imali točno nazive koje zakoni koji zakonski akti se trebaju provesti do sredine 2015. godine i zatim u nadolazećem razdoblju od sredine 2015. do 2019. godine. Prva faza je gotova, ministarsko vijeće je to odobrilo i danas sam to podijelio sa odjelom za Europske komisije i ja ću to isto tako i najaviti nakon što oni provedu reviziju i daju svoje primjedbe krajem ovog mjeseca. Drugi dio će pristići e, sredinom studenog i ponovo to ćemo objaviti nakon razgovora s komisijom krajem studenog. Što se tiče ovih dva vrlo važna koraka, imali smo također i e, osoblje premijera koje je e, dostavilo dopis da se svi ministri moraju prvo konzultirati sa Europskom komisijom kada izrađuju bilo koji zakon ili nacrt zakona i da ćemo im zatim naše mišljenje. Smatramo li da je taj nacrt zakona u sukladnosti sa europskom pravnom stečevinom ili sa odlukama Europskog suda veznih uz ljudska prava. Treći dio, treći stup je strategija o komunikacijama. To smo već pripremili, to je već ministarsko vijeće odobrilo a danas ću u četiri sata objaviti tu strategiju o komunikacijama sa Europskom unijom. Ona ima dva dijela. U protekle tri godine, otprilike, smo kad kad gledali krive fotografije, krive slike. Ili kad kad, zato što nismo zajedno razgovarali, zato što nismo zajedno objašnjavali jedno drugima aktivnosti, su se razvili neki krivi koncepti. Pokušat ćemo sada te lažne slike zameniti istinitim slikama. Kada europske države gledaju Tursku ili ćemo popraviti te slike kako biste ih bolje shvatili. Slika Europske unije je također e, doživjela oštećenje u Turskoj, neki pitaju trebamo li Europsku uniju, mi smo dovoljno bogati, zašto bismo koristili naš dragocjen novac da bismo spasili države koje su zapoljene prilike. To su vrlo snažne izjave, neke legende koje su se razvile i mislim da se u ovoj strategiji radi o tome da se popravi slika Europske unije u Turskoj i da se popravi slika Turske u Europskoj uniji. Ono što ćemo stoga napraviti jest da ćemo kao prvo koristiti organizacije civilnog društva. Početkom 80. godina smo imali manje od 20 e, udruga civilnog društva, a sada ih imamo 90 tisuće, čak više od 90 tisuće udruga civilnog društva, a isto tako i otprilike 20 tisuća zaklada. Udruge civilnog društva su važne civilno društvo je važno, ne vjerujem da niti jedna demokracija može ispravno funkcionirati bez civilnog društva i stoga smo ponosni što imamo ovaj broj e, udruga civilnog društva. Oni su sastavni dio nas, ne samo kada se radi o tome da pružamo objašnjenje Europske unije ili da pružamo objašnjenja Turskoj o tome što druga strana misli, već isto tako u okviru ovog postupka provođenja političkih reformi ili unutar ovog drugog stupa kojeg sam naveo, one će sudjelovati u postupku donošenja odluka. Naravno, drugi je stup također važan. Tu se radi o planovima koji će pokušati spriječiti bilo kakvu mogućnost da se, da, da se ne poklapamo sa zakonima, nacitima zakonima. Biće dakle to transparentno i svatko će moći vidjeti što Turska planira učiniti do 2015. godine i do 2019. godine. i mi ćemo dakako to iskoristiti isto i za to da uvedemo disciplinu u postupak donošenja zakona i da vršimo pritisak e, ako nešto što ovdje ne stoji, da zatim možemo postaviti pitanja, da možemo reći zašto je to potrebno i zašto to nije ukruženo u naš plan. Ja također mislim da bismo trebali usvojiti jedan drugačiji stil ja sam s sastancima ovog vrlo važnog odbora ili pak sastancima e, zajedničkih e, skupština oba parlamenta i mislim da moramo usvojiti jedan drugi stil. Taj stil bi trebao biti takav da saslušamo jedne druge, da kritiziramo jedne druge, da imamo kriticizam sa poštovanjem, da možemo izraditi jednu novu atmosferu unutar koje se možemo bolje razumjeti. Na nekim prethodnim sastancima nismo možda imali pozitivne rezultate, već smo učinili više štete i to se više ne bi trebalo ponoviti. Ja ću učiniti sve što mogu kako bih doista nametnuo taj novi stil kako bismo imali koristi od naših sastanaka, a ne da imamo zatim e, rezultat koji će doniti štetu. Sada ću se zaustaviti s ovom primjedbom i e, otvorit ću vam mogućnost da postavite pitanja kako bismo uspostavili dijalog. I vidim i novu izvjestiteljicu ovdje, kojoj želim sve najbolje. Imat ću s njom sastanak i veselim se naše buduće suradnje, gospođo. Hvala. Very much, uh, minister. Hvala vam, ministre. I hvala vam što ste se držali dodijeljenog vam vremena. Da malo organiziramo našu raspravu i vaše odgovore, najprije ću dati riječ predsjedniku i dopredsjedniku izaslanstva za Tursku, nakon toga izvjestiteljici gospođi Piri, te gospodinu Van Ordenu, izvjestitelju u Sjenu, mislim da je upravo otišao, no tu je gospođa Sebajos, koja je također naša izvjestiteljica. Tako da, gospodine predsjedniče, izvolite. Sorry. Sorry. Θέλω να καλωσορίσω τον Υπουργό στην Επιτροπή Hvala vam. Hvala i ministru što je došao u naš odbor. Mi, ćemo, mi u našem odboru i u izaslanstvu za odnose s Turskom očekujemo odličnu suradnju s vama. Turska je jedan od glavnih partnera Europske unije i smatram da je i Europska unija glavni partner Turska. Postupci koji se odnose na Tursku i postupak e, integracije nije napredovao kako smo svi željeli i nadamo se da ćemo u sljedećem razdoblju u suradnju s našim e, parlamentarnim zastupnicima iz Turske da ćemo zajedno uspjeti napredovati na putu europske integracije naravno poštujući e, načela pravne stečevine Europske unije. Postoji čitav niz tema o kojima moramo razgovarati sa Turskom i o kojima moramo pojasniti. Ja imam dojam da je Turskoj vrlo bitno zadržati stabilnost u regiji, no važno je da se poštuju pravila i da se uspostave dobri susjedski odnosi sa svim zemljama u regiji. Stoga bih vam postavio pitanje. U kojoj mjeri i posebice imajući na umu e, najnovije teme i najnovije događaje u mediteranskoj regiji i regiji Bliskog istoka, u kojoj je mjeri Turska spremna provoditi sporazume Ujedinjenih naroda o pravu o moru te o sporazumima o e, ekonomskoj e, suradnji sa Europskom unijom te što planira učiniti po pitanju Cipra. Hvala vam. A sada dajem riječ gospodinu Tačihak Georgiju. Kirije Burje, σας καλωσορίσω στην Επιτροπή ja vam također želim dobrodošlicu u naš odbor. Ja sam mm, gospodin Hadži Gorgiju, e, zastupnik iz Cipra. Htio bih naglasiti da vi imate dosta umjereno stajalište kad govorimo o ovim temama. I na to se moram osvrnuti. Slažem se sa nekim od vaših izjava iz prošlosti, a htio bih se sad osvrnuti na situaciju u Cipru. U Europskoj uniji postoje zemlje koje se sakrivaju iza onoga što se događa u Cipru kako bi se zakočio napredak Turske. Slušamo izjave poput Turska ne može ući u Europsku uniju dok se ne riješi problem Cipra. To mi zvuči kao da se problem na Cipru neće nikada riješiti. A čini mi se i da te izjave daju naslutiti da Turska nikad neće biti članica Europske unije. Smatram da se treba prestati koristiti takav argument. No s druge strane, istina je da u postupku e, pridruživanja doista Turska treba saveznike a saveznike ćete pronaći u predstavnicima Cipra i Grčke i još jednoj grupici država. Stoga vas pozivam na suradnju kako bi se mm, obranili zajednički interesi u ovim naporima. Brojni eurozastupnici i drugi političari ulažu znatne napore kako bi se otvorila poglavlja u pregovorima, no znamo i zašto se ta poglavlja ne otvaraju. Negirati problem Cipra je kao da negirate da nema slona u prostoriji. Stoga mislim da moramo raditi na toj temi, zato što ovakva situacija ne donosi koristi nikome. Postupak stoji, svi znamo što to znači, imamo i kontakte na predsjedničkoj razini na Cipru i naravno jako je važno sve što se događa u Rusiji, situacija s Kurdima i e, situacija s islamskom državom. Zanima me čuti vaše mišljenje. Hoćete li i dalje ustrajati na tome da e, se ne suprotstavljate napadima islamske države? Buduće e, da želite inzistirati da se završi režim Al-Asada. Hvala. A sada dajem riječ gospođi Piri i nakon toga gospođi Sevalos koja izvjestiteljica u Sjeni. Hvala vam. Dragi ministre, hvala vam na vašoj prezentaciji punoj činjenica. Drago mi je čuti da ste predani postupku pristupanja Europskoj uniji i o strategiji o Europskoj uniji koju ste pripremili čim ste stupili na dužnost. Naglasili ste da će se reforme nastaviti, da ćete se uskladiti sa pravnom stečevinom Europske unije. Mi to toplo pozdravljamo. Vidimo da je to vrlo pozitivan korak, da Turska želi nastaviti u e, radu na vladavini prava i na demokratskim pravima. E, žao nam je što još uvijek nisu otvorena poglavlja 23 i 24. Situacija doista nije idealna. U ovom domu smo e, nekoliko puta pozivali da se izvještaji pošalju Turskoj o tim, o tim poglavljima. Nadam se da će Turska raditi na tim pitanjima bez obzira na blokadu. No, otvaranje tih poglavlja je najučinkovitiji alat koji imamo kako bismo uskladili da Turska doista poštuje ključne europske vrijednosti. U komisijinom izvješću o napretku naglašeni su neki pozitivni pomaci No, osim pozitivnih napredaka spomenute su i e, određene bojazni o kvaliteti vladavine prava i demokratske vladavine. I tu bih se osvrnula na dvije teme. Prva je dobra stara dioba, to je strodioba vlasti i nepristranost pravosuđa, a drugo je sloboda medija i sloboda govora. I gospodine ministre, zanimaju me vaše reakcije na e, izvještaj kojeg je prošli tjedan predstavila Europska komisija i to posebice na ove dvije teme. Drago, nam je, drago mi je da ste ovdje i veselim se mm, našoj budućoj suradnji. Thank you, Madame Sevalos. Hvala, a sada gospođa Sevalos. Hvala, ja ću vam govoriti švedski. Tako da svi sad si mogu staviti slušalice. Ja dolazim iz Švedske, i sjedila sam u odboru e, za vanjske odnose u nacionalnom parlamentu osam godina. I jedan od najbližnijih e, saveznika Turskoj i to e, na cijelom političkom spektru, dakle od ljevice do desnice, mislim da je takav saveznik bila Švedska. I uvijek spominjemo i ono što je ministar sam rekao da slušamo i da kritiziramo zato što ako smo dobri prijatelji onda možemo otvoreno razgovarati o onome što je dobro i onome što možda nije tako dobro. U parlamentu predstavljam zelene. I prema našem mišljenju vrlo važna tema u ovom trenutku je situacija u gradu Kobani. Htjeli bismo čuti više o tome što Turska misli, kakva je njezina uloga. Neprestano slušamo o tome da Turska zapravo sprečava kurde u njihovim naporima protiv Isila, umjesto da podrži te napore. Mislim da je važno da radimo zajedno s Kurdima u ovoj situaciji kako bismo nagnali islamsku državu da se povuče. sad nije je samo Asad neprijatelj Sirije ovdje, to, su, to je i islamska država. I mislim da bismo to trebali imati na umu. Još jedna bojazan za nas, a, mirovinski pregovori između Turske i Kurdske radničke stranke. Znam da mm, pregovori traju već neko vrijeme i željeli bismo od vas čuti jamstva E, da to neće biti samo mrtvo slovo na papiru, da se ti pregovori doista održavaju. Ne samo kako biste to pokazali Europskoj uniji, već e, kako bi to imalo neki svoj... Moramo znati da ti pregovori imaju svoj sadržaj. I naravno znate da smo zabrinuti zbog napada na kurde. I treća stvar koja je vrlo važna, o kojoj smo mnogo slušali u proteklih nekoliko godina, a to je sloboda medija i sloboda izražavanja. To je nešto što je nama vrlo bitno i htjeli bismo o tome čuti više. Hvala vam. A sada predlažem da ministar odgovori na ovaj prvi krug pitanja, a nakon toga ćemo čuti e, pitanja drugih zastupnika. E, epitideos Mavrides et Ali. S'il y a quelqu'un d'autre, signalez s'il vous plaît. Je voudrais respecter le temps. Alors, si votre intervention peut durer... Molim vas sve da se pridržavate zadanog vremena i da ne duljite više od minuta i pol, no e, prije svega riječ ima gospodin ministar. Hvala vam na načinu na koji su izvjestitelji i izvjestitelji u sjeni i svi ostali postavili ova pitanja. Htio bih zahvaliti i potpredsjedniku izaslanstva za odnose s Turskom. S njime ću se sastati osobno danas e, popodne. I razgovarat ćemo o tome na koji način možemo e, dakle unaprijediti još e, tu suradnju koja postoji od 1966. I razgovarat ćemo o novim metodama kojima bismo mogli unaprijediti taj e, proces. Zamolit ću ga i da nam on bude kao sudac, budući da sam ja bio predsjednik odbora za vanjske poslove mislim da može na jednaki način shvatiti važnost svakog svih strana i svih mišljenja. Dopustite mi da vam najprije objasnim naše stavove. Dopustite mi da najprije objasnim što se događa na našoj južnoj granici, na granici sa Irakom i Sirijom. To su stvari koje znatno brinu i Europu i Tursku i, i cijeli svijet. I mislim da su i prioriteti odbora za vanjske poslove uključuju te teme. Bio sam u Njemačkoj na sastanku i postavljena su ta ista pitanja. ono što se dogodilo u Iraku i u Siriji, to jest e, rađanje te, tog vrlo čudnog tijela terorističke skupine, što je iznenadilo sve nas. Riječ je o skupini koja ima potpuno novi mentalitet, novi stil ubijanja. I ušli su u, našu, u naše živote, u našu stvarnost kao jedna nova teroristička organizacija. Moram reći da smo se našli nespremni i da nismo dali odgovarajuća rješenja na taj problem. Islamska država, tako je sada zovu, neki su ih zvali i ISIL, a to je bilo vrlo opasno, zato što El znači Levant, a Levant je puno šira regija od same Sirije ili Iraka. Levant znači i Cipar, Sirija, Jordan, Libanon, Izrael, Palestina. Dakle, to je sve Levant. Tako da korištenje pojma ISIL je zapravo značilo da im se pridaje veća važnost da e, i sam problem je veći zato što bi uključivalo cijelo jedno puno veće razdoblje. Mislim da, su, da je i sama ta teroristička organizacija to ispravila time što su promijenili e, naziv u islamska država. Dakle, to je prvo. Drugo. E, riječ je o jednoj nekonvencionalnoj sili i bit će vrlo teško suočiti se s njima na konvencionalan način. Sjetite se kako su zarobili Musil. Sa 1800 sa 1800 svojih radnika, dok je bilo preko 50 tisuća irskih e, vojnika u tom gradu. I, irački vojnici su e, napustili grad, pobjegli su, a njih 1800 je ostalo u gradu. I upamtite, oni nisu samo u Kobaniju, e, oni u svojim rukama drže više od polovice Iraka. A ako ćemo se baviti samo Kobanijem, to zapravo znači kao da ćemo samo ubiti komarca, a stvorit će se jako puno drugih novih komaraca. Naš je cilj da ih potpuno iskorijenimo zato što e, su oni prijetnja e, sigurnosti regije, sigurnosti Turske, Europe, e, SAD-u i cijelom svijetu. Zato je za nas to vrlo teška situacija. I posebice u Kobaniju ljudima se prijeti Ljudi su bježali kako bi spasili svoje živote i Turska otvorila e, granice i prvi dan je 138 tisuća stanovnika grada Kobane došlo u Turskoj. To je brojka, e, vjerojatno je još i više od broja izbjeglica koji su u Europi došli iz Sirije. Danas imamo u Turskoj 200 tisuća stanovnika e, Kobanija. Zato sam govorio malo prije o tome kako moramo uh, ispraviti sliku. Kad su ti ljudi bježali pokušavajući spasiti svoje živote, nismo ih kontrolirali, nismo ih pitali jeste li vi teroristi, jeste li tko ste, što ste. Jednostavno smo otvorili granice i oni su sada u Turskoj. Tako da među tim ljudima može biti i simpatizera uh, PKK, ali to nismo gledali zato što smo smatrali da moramo spasiti ljudske živote. Osim toga otvorili smo naše granice i Sirijcima koji su bježali od e, bombi, od ubijanja i nasilja. I danas imamo 1,5 milijuna Sirijaca u Turskoj. Neki od njih su smješteni u kampovima neki su samo prešli granicu zato što su tu imali obitelji, možda su imali nešto novaca, pa možda e, pa nisu željeli otići u kampove i e, budući da nemaju ograničenja na putovanja po Turskoj, neki su sada u Istanbulu ili u drugim turskom gradovima. I do sada su potrošili 4,5 milijarde dolara na e, pomoć tim izbjeglicama. I doprinos svjetskog, e, zapadnog svijeta je 150 milijuna dolara. A mi zapravo nismo tražili novac od nikoga. To sve činimo iz humanitarnih razloga. Smatramo da je naš susjed naš susjed i kada ovakvim situacijama dođe kraj imat ćemo bolji život i bolju budućnost zajedno zato što će se ljudi sjećati e, što smo učinili i biti zahvalni. Isto smo učinili u 80-ima kada je kemijsko oružje korišteno protiv iračkih kurda pod e, režimom Sadama Huseina. 500 tisuća ljudi je došlo u Tursku, tu su ostali godinu dana i onda se nakon toga vratili u Irak. Isto tako smo otvorili naše granice ljudima e, za vrijeme vladavina predsjednika Živkova u Bugarskoj, tu je bilo oko 250 tisuća Bugara koji su prešli u Tursku. Neki su se vratili nakon um, što je Živkov svrgnut. Sada ćemo proslaviti 520. obljetnicu otkako su židovi došli u Tursku i mi smatramo da tko god e, se nađe u ovakvim problemima treba pomoć. To je kao da vam se dogodi potres, naravno da ćete pomoći. I na isti način kao što smo rješavali probleme e, nakon potresa, na isti način rješavamo i ove probleme. I jedini način da riješimo ovu situaciju je da se sa tom nekonvencionalnom silom bavimo uz pomoć nekonvencionalnih načina. Ako ne možemo, ako ne budemo mogli uspostaviti koaliciju, tu bi trebali biti SAD, europske bojne sile. Jedino ćemo u tom e, smislu moći koristiti konvencionalnu silu a u protivnom nitko ne želi slati vojsku, a svi gledaju na Tursku i krivi Tursku što nije poslala svoju vojsku. Mi nemamo nikakve namjere poslati mm, vojsku u druge zemlje. I zato govorimo učinimo to zajedno. Treba nam potvrda, um, to jest odluka Vijeća sigurnosti UN-a i NATO-a. Učinimo to zajedno. I zbog toga iskoristimo nekonvencionalne sile koje su već prisutne u Siriji, možemo izdvojiti oporbene sile i ljude koji su obučeni da vode ovakve nekonvencionalne borbe. Mi nudimo da te ljude dovedemo u Tursku, da ih obučimo, da ih opremimo i pošaljemo ih natrag da riješe problem s ISISom jednom zauvijek. To je naš prijedlog. Isto tako tražimo e, zabranu letenja. Nakon što se riješimo Isisa e, ISIS-a u Iraku i u Siriji, da definiramo jednu sigurnosnu zonu Ne tampon zonu, već sigurnosnu zonu, kako bismo izbjeglice mogli poslati kući, kako bi mogli e, vratiti svoje živote i kako bi se regija mogla bolje razvijeti. To je naš prijedlog. Ja još uvijek nisam čuo drugi prijedlog. I mislim da nitko zapravo nema odgovor na ova vrlo teška pitanja. No, moramo o njima razmišljati zajedno poslati kurdsku gerilu u uh, Kobane, to je legenda. Tko su te kurdske gerile? Ne znamo. To su samo glasine. Uh, kontaktirali smo sa Barzanijem, kontaktirali smo s nekim drugim predstavnicima. Nema tih gerila. Tako da ne bismo trebali govoriti o legendama, već se koncentrirati na realnost. Zatim e, problem Cipra. Za nas je taj problem vrlo važan. E, odnosi sa Europskom unijom traju, traju već 50 godina, to vam pokazuje koliko smo tvrdoglavi i koliko smo tolerantni i koliko želimo nastaviti s tim odnosima i to traje već 50 godina. No i problem CIPRA isto tako postoji već 50 godina. Tako da Gledano iz naše perspektive, mi želimo riješiti problem s Ciprom i Turska će učiniti sve što je u njezinoj moći da to učini. Na otoku ima i novih situacija, novih prednosti. Pronađeni su novi e, prirodni resursi na jugu otoka. To bi bila jedna divna situacija ako bi istraživanja pokazala da resursa dosta ima dovoljno i da se mogu iskoristiti za otok i e, smatramo da bi ti resursi trebali biti e, za cijeli otok, ne samo za jug i mislim da se tome nitko ne protivi. Zatim e, otoku pružamo pitku vodu i to dvostruko više od potreba će biti tamo i na jugu i na sjeveru otoka i to do kraja ove godine a u veljači ove godine su čelnici e, obje strane potpisali jednu izjavu i trebali bih ih podržati u tim naporima. Dakle, rješenje pitanja otoka te učinak e, problema na Cipru na naše pregovore sa Europskom unijom. Ja smatram da ne bismo trebali koristiti elemente koji su potrebni da se problem na Cipru riješi, da se ti elementi koriste za otvaranje poglavlja u pregovorima sa Europskom unijom. Već osam godina nismo uspjeli otvoriti 13 poglavlja samo zbog toga što pojedini elementi ciparskog problema su se iskorištavali upravo kao uvjet za otvaranje tih poglavlja. Tako da mi ćemo nastaviti raditi na tome, ali očekujemo od grčkih, ciparskih prijatelja, europskih prijatelja da sagledaju širu sliku i da se gledaju sve koristi koja će proizaći iz našeg napretka. Isto tako pozivam vas da nam pomognete da riješimo problem Cipra i da nastavimo s našim europskim projektom. Hvala na ovome što ste zastali. Evo, nastojimo pokazati solidarnost što više možemo. Sada sam vidio da ovih 45 e, minuta koje je predviđeno za ovu raspravu doista premalo. <laughs> Malo nam je vremena izdvojeno. Dakle, molim vas da svoja pitanja ograničite na jednu minutu. Ispričavam se kolegama iz Libea koji su već pristigli na novu točku dnevnog reda koja je trebala započeti prije nekoliko minuta. Dakle, evo, nastojimo sada e, ograničiti ovu raspravu što više možemo. Hvala. Hvala vam gospodine predsjedavajući, bit ću vrlo kratka. Gospodine ministre, drago mi što ste ovdje pred našim odborom, ali ipak bih vam postavila sljedeće pitanje. U vašim eh, ministarskim krugovima sam čula zanimljive razgovore sa našim eh, zastupnicima u Turskoj i u jednom trenutku je jedna osoba rekla da je za Tursku neophodno da se može približiti Europskoj uniji i da u tom smislu mora napredovati na određenom broju dosijeja, a da to zapravo možda većina osoba ne želi, možda, to ne, možda turska vlast ne želi da se Turska zapravo pridruži Europskoj uniji. Mene zanima da li taj, ta izjava koja nam je pristigla prije nekoliko mjeseci, da li je još uvijek ista. Hvala lijepo kolega Hvala gospodine ministre. Moram e, ukratko reći da kada je riječ o poteškoćama proširenja Europske unije na Tursku, a to je proces gdje ni Europska unija nije bila bezgrešna, vaša je zemlja ipak u tom procesu na, nastala naći svoj geopolitički položaj. Dakle, Europsko proljeće je na neki način u prvom trenutku bilo referentna točka, no čini se da ipak to nije uspjelo, a sada vidim da je tu doličan Janus koji e, e, nameće Turskoj u tom e, smislu. Dakle, da, da Turska zapravo se okreće na jednu i na drugu stranu. No, prijeđemo na stvar. Turska pokazuje određenu nesklenost da se brodi protiv ISIS-a, tako se čini u Europi i bombardiranje Aklika od strane PKK od prije nekoliko dana je ozbiljan problem i također imamo i spor sa SAD-om o upotrebi e, baza u Turskoj i koji nadam se da se riješio, ali sve to zapravo me navodi na niz pitanja. Dakle, kako je dosljednost u ovoj vašoj namjeri da se okrenuti prema Europi, a s druge strane imate i nastojanje da budete glavni regionalni igrač koji će određivati kako se tvore savezi? I drugo pitanje se odnosi na kursko pitanje. Vi ste tome pristupili diplomatski, ali ja bih htio to oštrije izraziti. Dakle, ja poznajem vaše stavove i tema nije neovisnost, ali ne može niti biti iskorištavanje ove e, sadašnje konfuzije kako bi se e, jednostavno zanemaralo pitanje Kurda. Ja bih e, htio u vašem odgovoru čuti nešto jasno, zato jer naravno to baca i sjednu na proces pristupanja. Hvala gospodine Panceri i gospodine Čanok. Pa ja mislim da je vrijedno žaljenja da unatoč mirovnim pregovorima sa e, PKK-om gospodina e, Čalana, vaše predsjednike odluči odlučio ocrtati ISIS i Kurde i VPG e, kao teroriste. Moje pitanje je sljedeće. Zanima me koje je ustupke učinila Turska ISIS-u u razmjenu za puštanje 49 talaca i sada e, vaš e, predlaganje zone zabrane leta, e, hoće li to se odraziti na koalicijske planove da se iskoriste konvencionalne snage protiv isis zato jer ovaj vaš poziv bi ograničio naše napore u e, borbi protiv ISIS-a, zapravo bi im pomogao. Dakle, zanimamo na koga će se zabrana letenja primijeniti. I osim toga, Turska se nije priključila SAD-u i EU u sankciji protiv Rusije, naročito kada e, vidimo E, diskriminacije na teren krimetskih tatara nakon e, priključenja i Turska je opravdavala zatvaranje granica s Armenijom e, temeljem solidarnosti sa Azerbeđanima na granicama Turske. Dakle, zašto nam se niste pridružili u sankcijama protiv Rusije zbog agresije na Ukrajinu i također želim presjetiti kolege na pitanje 200 milja gospodarske ključeve zone sa Ciprom. Dakle, E, kada je riječ o brodu Barbarossa koji je istraživao plin e, u tom pojasu zapravo predstavlja e, povredu europske pravne stečevine na koju se Turska obvezala preuzeti. Hvala gospodine gospodine Ali, ako možete jednu minutu. Hvala gospodine ministre, dobrodošli u Europski parlament i ja također vam želim čestitati na vašem dolasku i na vašem izboru i uvjereni smo u vaše čvrsto vodstvo. Kao što je rečeno, Turska je strateški partner Europske unije i ako razmotrimo pitanja koja se upućuju Turskoj, ona nisu povezana toliko sa kriterijima, nego više sa njezinom strateškom ulogom u regiji i također se odnose na stabilnost u regiji. Kada je riječ upravo o tome, to također poboljšava europsku sigurnost u regiji. Što želim time reći? Ako razmotrimo problem e, izbjeglica u Turskoj, mi smo u Bugarskoj također imali i imamo taj problem. Želim vam zahvaliti i čestitati vam e, na naporima koje Turska poduzima za rješavanje tog problema. Jer e, ako Turska nije e, spremna to činiti, onda će to biti veliki problem za Europu. Evo, završit ću. Želim još samo reći da, pozdravljam sve pozitivne korake koje ste učinili i također e, želim naglasiti da novo tursko zakonodavstvo zapravo više omogućuje Turskoj da se okrene prema Europskoj uniji nego suprotno. Thank you, thank you, Mr. Ali. I'm sorry. Hvala gospodine Ali, ali e, doista ispričavam se, moramo biti brzi. Gospođo Veržija, jednu minutu molim. Pokušat ću gospodine predsjedavajući. Mnogi među nama su izrazito zabrinuti o situaciji u Siriji. Otpor u Kobaneu je simboličan, to je simboličan otpor protiv Isisa. Rekli ste nam da je to nova snaga koja je nekonvencijalna, da, sigurno, ali ona nije došla iz nebuha. I možda bi bilo dobro da je Turska jasnija veznih uz to. Inače ćemo raspravljati na vrlo dosmislen nas, način. Vi ste mnogo govorili o humanitarnim naporima Turske veznih uz izbjeglice i to nitko ne osporava. Kada nam kažete tampon zona, zona zabrane leta, e, nekonvencionalne mjere. Sve to ne odgovara hitnosti situacije koja vlada u Kobaneu. I kada vaš predsjednik, gospodin Erdogan, nam kaže da je ISIS i PKK ista stvar, onda se mi barem moramo postaviti neka pitanja vezno s to. I kao što je gospodin Pancijer rekao, nakon bombardiranja onih kurdskih područja u Turskoj i tekako i više, borci, kurdski borci u Turskoj ne smiju sada prijeći u Kobane. Vi ste rekli da su to pobunjenici koje mi ne poznajemo. Gospodine ministre, molim vas nemojte e, nas omaložavati. Čini mi se da, uzevši u obzir nedavne događaje i vaš odnos sa PKK-om, e, mislim da date dvostruku igru i molim vas da razmislite o, još jednom o tome. Hvala kolega Kastaldo, izvolite na minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. Dobar dan gospodine ministre. Ja sam se htio nadovezati na pitanje pregovora, budući da smo se time pozabavali u razgovoru sa povjerenikom Fileom prije par tjedana. Ja dolazim iz jedne zemlje koja ima značajne povijesne i kulturne veze sa Turskom, kao što je to Italija. Dakle, mi smatramo da je pozitivno to što je Turska most između Bliskog istoka i Europe, ali kao što je rekla kolegica Sebajas, među prijateljima moramo biti iskreni i ne smijemo se bojati pozabaviti niti najosjetljivijim pitanjima Povjerenik Füle je spomenuo da se mogu ostvariti i e, napreci po e, pitanju poglavlja 23. i 24. A ja sam htio da razjasnite e, nedostatak terorizma u kaznenom zakonu iz 91 zato jer e, zapravo borba protiv terorizma je također jedan od stupova vladavine prava i također da razjasnite blokadu upotrebe socijalnih društvenih mreža, naročito tijekom zadnje izborne kampanje i tu naročito mislim na YouTube i Twitter i želim se pridružiti onima koji su tražili razjašnjenje o turskoj odluci da ne intervenira u Kabaneo i da dopusti turskim borcima da prođu e, uz dodatni masakr koji se dogodi u tom području, što ne smijemo dozvoliti. Hvala gospodine Castaldo. Naš kolega je Epitidemos, ali molim vas da se doista pridržavate ovih 50-60 sekundi, to ću zamoliti sve kolege, inače ćemo prijeći u okviru od 15 minuta zakašnjenja. Molim vas. Hvala. U okviru europske perspektive za Tursku rekli ste da želite promijeniti sliku vaše zemlje u Europi. No ja moram primijetiti da Turska i dalje prijeti jednoj državi članici Europske unije. I to Grčkoj. Zaprijetila joj je ratom, prije svega agresivnim intervencijama u njihov, na njihovim e, teritorijalnim područjima. Zatim isto tako imamo i situaciju Cipra koju Turska na nezakonit način e, okupira. A premijer u Turskoj je rekao da Turska neće isplatiti štetu za invaziju. I iako je Turska važan partner Europske unije, Turska mora zaštititi svoju granicu sa Grčkom i spriječiti da mnoge izbjeglice ilegalno prelaze preko te granice. Mislite li da Turska doista još ima europsku perspektivu? Hvala. Još gospodin Lenac, gospodin Marvinec, izvolite. Da, hvala, neću duljiti. Imam dva kratka pitanja. U novom dokumentu o Europskoj strategiji govorite o potrebi da se donese novi ustav. O tome smo raspravljali u više navrata i proces u zapravo čini se da je zamro i mene me e, zanima što ćete učiniti kako biste ponovo živjeli taj proces? Drugo, rekli ste danas da ćete usko surađivati sa Europskom komisijom kada budete odlučivali o donošenju novog zakonodavstva, uzimajući to u obzir i ako se osvrnemo na promjene e, u sudbenom vijeću sudaca i e, tužitelja, što se smatralo neustavnim, kako e, smatrate i gledate na to zbog šteta koja je tu nesena i kako ćete to E, prenijeti u donošenje eventualno budućeg zakonodavstva. Hvala gospodin Mavridis. Da. Ja također neću duljiti. Rekli ste da se trebamo usredotočiti na stvarnost, a ne legende. E, da se usredimo dakle na stvarnost. 2005. imali smo e, pregovorački okvir između Europske unije i Turske i to je podrazumijevalo određene obveze, a devet godina nakon toga ništa nije ostvareno. Dakle, htio bih čuti vaš komentar o tome. I drugo, još jedna činjenična stvarnost. E, sredozemlje, Ciprus, Libanon, Izrael i Egipat su se sporazumjeli da će poduzeti podjelu između e, njih e, gospodarske zone na temelju pomorskog prava, što je također europska pravna stečevina. Pitam vas, hoćete li poštovati pravo ovih zemalja na temelju europskog prava ili nećete li to poštovati? Jednostavno tako. Želimo znati koje su stvarne činjenice. Hvala. Gospodin Borgecio, izvolite. Ministre, kao što vrlo dobro znate, Izil nije isisa a nije samo prijetnja za Levant. On predstavlja prijetnju koja eh, je eh, okrenuta ka cijelom zapadu, a naročito kršćanskom zapadu. Zapravo zastava, crna zastava kalifata to jasno govori. Vi koji kucate na vrata Europe, ne želite braniti heroje junake iz Kobane. Sramota za Tursku. Gospodine Borgecio, bio sam vrlo blag. Molim vas, budite ljubazni i diplomatski. Naš posljednji govornik, gospodin Papadakis. Hvala vam, gospodine ministre. Bilo bi mi vrlo drago kada bismo imali novu Tursku. No, zapravo baš suprotno. Vi nastavljate sa istom politikom Turske. I dalje se u isključive gospodarske zone na Cipru šalju brodove i povrijeđujete europske granice. Turska se mora pridržavati vrijednostima i načelima Europske unije, ali ona to ne čini. I nažalost pokazujete da to očito ne želite. Vi morate nešto napraviti kako bismo mi mogli biti na vašoj strani, kako biste vi dalje mogli poštivati europske vrijednosti. Ali s vašim stavom pokazujete da želite da se Europska unija prilagodi s vašoj politici. I još zadnja primjedba o ISIS-u. Ako želite tamo ubiti komarce, onda jednostavno možete koristiti sprejeve. This debate is... Hvala gospodine Papadakis, zatvaram e, raspravu i sada ću zamoliti gospodina ministra da učini nemoguće, odnosno da pokuša odgovoriti na sva ova pitanja u pet do sedam minuta, ali mislim da je pouka e, iz ovoga razgovora i razmjene mišljenja ipak tada trebamo izvojiti više vremena za to. Hvala svima i hvala kolegama iz Libana na strpljenju. Cijenim vaše povjerenje u to da ću uspjeti ova pitanja koja su trajala 20 minuta e, riješiti u 5 do 7 minuta. Kao prvo, neću zapasti u zamku da, kao što se čini u ovom odboru, da na stil odgovorim stilom. E, odnos između PKK i ISIS-a. PKK je teroristička organizacija kako mi je preglasila Europska unija, NATO i SAD. Gospodine Tenok, možda ste zaboravili što je Velika Britanija učinila u rješavanju irskog pitanja. Ono što su oni učinili je isto što i mi činimo. Teroristička organizacija i politička stranka su zadržane za stolom kako bismo riješili problemi kada su i pucale bombe u Londonu oni su dalje stremili ka krajnjem cilju. I e, zapravo PKK je teroristička organizacija i e, imamo i političku stranku u parlamentu s kojom pregovaramo i, mi, i e, mirovni proces se nastavlja. Imamo izvješće o napretku koji je stavlja naglasak na pozitivne napretke i bez obzira na sve nastavit ćemo sa mirovnim procesom zato jer E, to ide u korist e, turskih državljana kurskih, e, kurskog podrijekla, to ide u korist sjevernog Iraka i također je bitno za budućnosti regije i Turske. Drugo što je važno naglasiti je ovo pitanje turske potpore, gospođo, europskim procesima. ni u kojem trenutku u Turskoj e, oni koji se protive Europskoj e, uniji nisu dosegli 10%. Ono što se mijenja su neodlučni. Što više ta skupina raste, prepoznaje se manje potpore, ali sada imamo 55% potpore u naredu. Dakle, možemo pokazati da je e, brod izašao iz luke, isplovio i čim to ljudi uvide, onda ćemo imati manje neodlučnih i potpora će biti veća. Kada je riječ o e, čitavom nizu drugih pitanja, doista bih e, htio to objasniti i ako mi date vremena za to i hoću, ali u 5 do 7 minuta doista je teško odgovoriti na sva ova pitanja. Novi ustav, kao što je rekao gospodin Lenarc, e, tu smo ostvarili napredak, no, nakon sljedećih izbora, ako naša stranka dobije potrebnu većinu da se izađe na referendum, sada je nemamo, onda ćemo raspisati referendum za novi ustav. Također imali smo i pitanje o tome što je Turska učinila kako bi se postigao sporazum u Musolu. Imali smo 49 ljudi koji su bili u rukama ISIS-a. Zašto? To bi Turska dopustila da ti ljudi ostanu u njihovim e, rukama ako imamo dobre odnose sa ISISom. Dakle, u svim tim e, incidentima od jedne osobe do 50 ljudi svaka zemlja želi spašavati živote i svaka zemlja ulazi u takve dogovore. Mi smo spasili tih 49 života i to je tajni dogovor i ne možemo o tome ovdje raspravljati. Mnoge druge zemlje su to učinile i mislim da tu ne treba upirati prstom u Tursku. Kada je riječ o sankcijama protiv Rusije, mi se potpuno protivimo bilo kojoj zemlji koja e, zauzima teritorij druge zemlje, dakle otvoreno smo izjavili da ne priznajemo priključenje Krima od strane Rusije i da želimo zadržati eh, ukrajinski teritorijalni integritet i političku stabilnost, no s druge strane ja smatram da sankcije nisu polučile nikakve rezultate ni u Libiji, u Siriji, u Iraku ili Iranu. Dakle, primjenjivanje sankcija na eh, Rusiju nije ispravno rješenje. Mnoge zemlje imaju dobre e, odnose i tu imaju gospodarske koristi. Dakle, mislim da se ne trebamo pridržavati takvih sankcija u slučajevima kada su takve odluke donesene bez našeg prisustva, a samo su nam predstavljene kako bismo ih mi provodili. Dakle, igra s Rusijom ne podrazumijeva sankcije, nego zapravo povećanje koristi. I zato trebamo biti oprezni u odnosima sa Rusijom. Oni bolje znaju igrati šah od bilo koje druge zemlje na svijetu. No sada zbog tih sankcija oni će igrati ruski šah kako bi nas prisilili da igramo ruski rulet. Kada rješavamo e, sirijski problem, problem ISIS-a, mislim da ne smijemo zaboraviti ruski utjecaj tamo. Na jedan ili na drugi način moramo uvjeriti Rusiju da e, surađuje s nama, e, treba nam odluka vijeća sigurnosti UN-a, Rusija u njemu sjedi, trebamo spriječiti isporuku oružja sirijskim, sirijskim vlastima, Rusija je tu, i ako ih e, zguramo u kut, onda će e, njihova reakcija biti nerješavanje problema. Mi trebamo riješiti taj problem. Koliko još vremena imam? Još dvije minute. S obzirom na pravosudni sustav u Turskoj, ono što se dogodilo prošle nedjelje je dobar dokaz da on funkcionira. 14.000 sudaca i državnih tužitelja je demokratski glasovalo na izborima e, Visokog sudbenog vijeća. Mislim da je to dobar dokaz da se to može učiniti na demokratski način. Dakle, tu smo na dobrom putu. Nama je prioritet imati sudstvo koje uživa povjerenje, kredibilitet i na koje se možemo osloniti. I u ove tri godine kada smo imali nekih poteškoća u procesu europskih integracija, imali smo 64 60 paketa reformi koji su unosili e, važne elemente u neovisnost i kredibilitet sudstva. 2009. godine donijeli smo strategiju o reformi pravosuđa koju provodimo i obnavljamo je kako bi pravosudni sustav koji je jedan od glavnih stupova za demokraciju, za gospodarstvo, za ljudska prava, dakle provodimo te reforme da e, sudstvo bude neovisno i pravedno. Evo, to je odgovor na još jedno pitanje i proteklo je ove dvije minute. Dakle, molim vas, pozovite mi opet i postavite mi još više pitanja, ali dajte mi mogućnosti da odgovorim na njih više vremena nego što sam imao sada. Nemojte nakon što odem reći da sam pobjegao, a da nisam odgovorio na pitanje. Spreman sam na to, ali gospodin predsjedavajući mi nije dao dovoljno vremena, on je kriv dobro, preuzimam odgovornost e, na ov e, za ova neodgovorena pitanja. Inače, hvala vam lijepa gospodine ministre na tome što ste došli ovamo i doista svi uviđamo da su tursko-europski odnosi vrlo složeni u regionalnom kontekstu i u globalnom kontekstu, što ih zapravo čini još složenijima i mislim da ćemo još jednom imati zatvoreni dijalog s vama i da ćemo vas ponovno pozvati da nam budete gost. Hvala na e, vašem zanimanju i ispričavam se kolegama iz Liba zbog kašnjenja. Sada ćemo prvo napraviti pauzu od jedne minute pa ćemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. Hvala. Hvala.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 Uh, u redu, hvala vam, započnemo. Molim vas za tišinu u dvorani. Molim one koji ne ostaje na ovom dijelu sjednice da napuste ovaj ovu dvoranu, ljubazno vas molim, ispričavam se. Dopustite da mi da je Pređemo na sljedeću točku dnevnog reda i da izrazim dobrodošlicu gospodinu Jean-Paul Labordu. On je izvršni direktor UN-a u odjelu za borbu protiv terorizma. Vrlo mi je drago što možemo primiti kod nas danas i e, to na ovom zajedničkom sastanku odbora AFET i odbora LIBE. Isto tako želim izraziti srdečnu dobrodošlicu moraje Moraesu, predsjedniku odbora za građanske slobode, pravo suđe, unutarnje poslove i za, zahvaljujem na njihovom strpljenju. Gospodine Labord, jučer ste bili na sastanku sa drugim institucijama i mislim da će članovima oba odbora biti vrlo zanimljivo čuti što je Europska unija napravila na području e, pravosuđa unutarnjih poslova i na području vanjskih odnosa kada se radi o mjerama za borbu protiv terorizma. U ponedjeljak i u utorak su tužitelji Belgije, Francuske i Španjolske održale sastanak u Kordobi kako bi se pojačala suradnja i možda članovi odbora Libe neće biti iznenađeni kada čuju da uspostava suradnje sa državama u našem susjedstvu se treba odvijati na zajedničkoj europskoj razini i u tom smislu u kontekstu e, prijetnje koje predstavlja ISIS i povratak stranih boraca i mislim da će nam vaša današnja procjena bila biti vrlo korisna nakon što smo sada isto tako poslušali i turskog ministra o situaciji u Siriji i u Iraku. Ono što je u ovom trenutku važno je također i to da naglasimo da terorizam počinje od pretpostavke da vode opravdan rat, da cilj opravdava sredstvo. Oni također iskorištavaju vakume ili slabe, slabe državne strukture i e, većina državnih politika se je usredotočila na osobe koje su već izvršili neke aktivnosti, ali nama trebaju više preventivnih mjera. U tom smislu će vaše smjernice, vaše razmišljanja biti vrlo korisna za našu današnju raspravu, a kako bismo isto tako i povezali sve one mehanizme koje imamo što se tiče odjela za obavještavanje, što se tiče sustava za borbu protiv turizma. Isto tako upravljanje granicama, to je važna tema za Europsku uniju, kada se radi i onima koji napuštaju područje Europske unije, kako bismo mogli pratiti njihova kretanja. Hvala vam, ovo je bilo samo nekoliko riječi uvoda. Gospodine Moraes, predajem vam riječ, a zatim gospodin Labord. Hvala vam, gospodine Plenkoviću. Vrlo je korisno imati zajednički sastanak odbora AFETA i odbora LIBE o ovoj važnoj temi i pozdraviti jean paul Laborda u ime članova odbora Libe. Za odbor Libe je ovo vrlo važna tema, ali odbor Libe ima glavnu nadležnost. Strani borci će uvijek biti u nacionalnoj nadležnosti i to će nam se unareći Jean-Paul Laborde, nesumnjivo da države članice diljem Europske unije razmišljaju o nacionalnom zakonodavstvu tim u vezi, no isto tako imamo i unutarnju sigurnosnu strategiju. A ta unutarnja sigurnosna strategija je iznimno komplicirana tema. Za odbor Libe i za članove iz odbora Libe koji su ovdje nazočni je to jedna vrlo važna zadaća u ovom sazivu i ova razmjena mišljenja koju danas možemo imati s vama će to i pokazati. Pokazat će da je to vrlo složeno pitanje, sve od onog eh, što se tiče mogućnosti eh, zajedničke suradnje između Europske unije i SAD-a, e, zatim e, upravljanje podacima, obavještajne službe. Kada govorimo o kibernetičkoj sigurnosti, onda govorimo i o implikacijama s tim u vezi na druge politike, to je za nas vrlo složeno pitanje. No Libe, odbor Libe ima tu zakonodavnu nadležnost i stoga je iznimno važno da se sastavimo sa afetom da o tome raspravimo. Ne samo da reagiramo, jer e, mislim da djelujemo tako na mjere protiv terorizma jer su iznimno hitne, i s tim u vezi, dakle, za odbor Libe je to isto tako vezano uz reakciju, ali isto tako i vezano uz zakonodavstvo gdje moramo zastati i razmisliti o široj sigurnosnoj strategiji. I e, mislim da ćete to vidjeti i po pitanjima koje ću vam postaviti. S ovim uvodom e, vrlo mi je drago što ste ovdje danas s nama i e, što možemo surađivati s našim kolegama iz odbora AFET. Gospodine Labor, izvolite, nemam riječ. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedavajući. Gospodo predsjedavajući, ispričavam se. Dame i gospodo zastupnici Europskog parlamenta, kao prvo, velika mi je čast biti ovdje danas s vama. No, nažalost, e, ta čast dolazi iz tog razloga što se zajedno moramo suočiti sa vrlo ozbiljnom pretnjom koju moramo riješiti. U ovim uvodnim govorima ste već e, zadali i direkciju našoj raspravi. Vi ste oboje ovdje prisutni, gospodo predsjedavajući, zato što se to ne tiče samo vanjskih pitanja Europske unije, niti unutarnjih pitanja Europske unije, već oboje. I e, ova, ova razina prijetnje je iznimno važna, neću govoriti o brojkama, neću čak općenito govoriti o opsegu prijetnje, jer mislim da je to, to svima poznato. Imamo više od deset tisuća terorističkih boraca, stranih terorističkih boraca, teroristički kažem namjerno, koji su otišli u Siriju i u Irak. I čini se da oko njih, iako s tim u vezi nemamo nikad e, razumne brojke, ali imamo oko 3000, 4000, e, isto tako i boraca unutar Europske unije, ali najveći dio stranih boraca dolazi iz zemlje sa područja Magreba ili čak s Bliskog istoka. Iz drugih dijelova svijeta, dakako, iz Ruske federacije, iz Kine i tako dalje. I dakle ne možemo reći da se radi prije svega o europskom problemu, ali se radi i o europskom problemu jer ste vi to vrlo dobro izrazili da postoje problemi sa upravljanjem granica. To su za vas iznimno važna pitanja, a isto tako dakako i ona pitanja vezana uz, kako da kažem, tu ravnotežu da bismo dakle uspjeli sve pomiriti, sve mjere koje su nam potrebne sa poštivanjem građanskih sloboda, rekao bih čak još i više od poštivanja građanskih sloboda, poštivanje samih načela na, na kojima se temelje naše države. Neću reći jedna država već sve države, e, pa i države članice Ujedinih naroda, jer imamo povelju Ujedinih naroda, imamo pakt o građanskim slobodama, koji je gotovo univerzalne prirode, i imamo univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima. Dakle, sve države koje su članice Ujedinih naroda su, kako da to kažem, e, usklađene što se tiče pitanja važnosti uspostave takve ravnoteže. I mislim da kada to kažem, pa mogao bih se skoro i tu zaustaviti, ako ne uđem još detaljnije na pitanja koje nas zanimaju. Ja sam doista izvršni direktor, to ste dobro rekli izvršnog e, odbora. To je vrlo barbarski naziv kao i svi naši nazivi za, e, za međunarodne za međunarodna tijela, dakle izvršni odbor za borbu protiv terorizma koji je izravno povezan sa e, odborom za borbu protiv terorizma sigurnosnog vijeća jednih naroda i ja njih izvještavam. Kao prvo želim vam reći nešto o rezoluciji sa sastanka na vrhu koji je održan prije tri tjedna u New Yorku, gdje su 15 članova sigurnosnog vijeća usvojili rezoluciju koja će vas zanimati zato što je to rezolucija koja se tiče poglavlja broj 7. Dakle, obavezujuća rezolucija. Dakle, to, su, to je rezolucija koja donosi jasne odluke i sadržava vrlo važne elemente za vas. Kao prvo ona obvezuje države, kako da kažem, ona znači da smo svi ujedinjeni kada se radi o fenomenu stranih terorističkih boraca. Ali ne bismo trebali imati jedinstven pristup. Radi se tu i općenito o borbi protiv terorizma i radi se o one vrlo važnoj rezoluciji sigurnosnog vijeća 1373. Mislim da trebamo povezati to dvoje. Ne bismo, ne bismo trebali posebno izdvojiti ovaj problem eh, stranih eh, turističkih boraca sa onom praksom koju već imamo, sa onim radom koji već provodimo kada se radi o borbi protiv terorizma. Naravno, tu se radi o opsegu, o magnitudi ovog fenomena, zbog kojih eh, nam to posebice upada u oči i zbog kojih se politika, dakle ne kažem politika političara, nego politika u smislu policy na engleskom e, se treba koncentrirati upravo na borbu. Ta borba, tu se ne radi samo borba protiv Isila ili islamske države, jer kad kad e, tumačimo riječi te organizacije tako što vidimo da on ima neku strukturu koja podsjeća na državu, ali mislim da ne bismo trebali toj organizaciji dati taj privilegij, tu čast, da ju nazivamo državom. Mislim da je ona prije svega, kao što smo rekli, teroristička organizacija, teroristička organizacija koja ima strukture koje se čine strukturama jedne države, ali koja zapravo nije država. To je prva stvar koju sam htio reći, ali postoje druge organizacije, imamo Boko Haram u Nigeriji, imamo druge, neću sada sve navesti, ali ta borba protiv terorizma dakle, treba biti borba u širem smislu. Kao drugo, kako vam mogu pomoći? Kako vam mogu, da tako kažem, pružiti dodatnu vrijednost vezanu za ovu temu? Kako bih svima udovoljio, počet ću govoriti na engleskom. Mislim da se trebamo posjetiti da je ovaj izvršni odbor stvoren 2005. godine. Zašto? Da bi nadzirali mjere država u borbi protiv terorizma, da bi pružili tehničku pomoć i da bi pojačali njihove kapacitete, s tim te da bismo blisko surazivali sa međunarodnim regionalnim partnerima. Zbog toga radimo usko suradnji sa Interpolom, sa Europolom, sa vašom službom za vanjsko djelovanje, sa e, osobama koje se bave koordinacijom borbe protiv terorizma, Bože da smo unutar sigurnosnog vijeća UN-a i da možemo procijeniti kapacitete država u borbi protiv terorizma, mi njih uključujemo e, pomoću posjeta u pojedinim zemljama. Upravo smo se vratili sa sastanka u Malti, sljedeći mjesec idemo posjetiti Francusku. To znači da sve te dionike koje uključujemo da tu ne pokušamo naći samo poteškoće koje države imaju kako bi se suočile s terorizmom, već isto tako kako bismo izmijenili najbolje prakse. Mi želimo preuzeti najbolje prakse iz onih država u kojima se one nalaze i vrlo je važno da imamo tu razmenu najboljih praksi. Do sada smo posjetili oko stotinu država članica i želimo nastaviti suradnju sa drugim državama članicama Ujedinjenih naroda Naravno, situacija se razvija, moramo za u obzir posjede koje smo izvršili još Jedan od područja koje je vrlo osjetljivo za Europski parlament, u to sam uvjeren, budući da je ovdje s nama predsjednik odbora, jeste li predsjedavajući ili predsjednik. Ako Engles to ne zna, niti ja to ne znam. Predsjedavajući u redu, Mi naše iskustvo u borbi protiv terorizma pružamo vama, a isto tako domno želimo dakle zaštititi ljudska prava. I siguran sam da je to nešto na čemu moramo zajedno surađivati. Uzivši obzir sve što je već rečeno što, je tiču pravnje, što se tiče upravljanja granicama i drugome, drugoga, kao prvo, sigurnosno vijeće se uvijek se često smatra tijelom koje radi na ostvarivanju mira i slobode, ali previše zanemarujemo činjenicu da Vijeće sigurnosti se također brine na poseban način za ljudska prava u tim zemljama i zbog toga u prvoj rezoluciji nakon napada 11. rujna smo to smatrali vrlo važnim i što je isto tako izraženo u izvornoj revoluciji gdje stoji da države članice UN-a moraju se osigurati da svatko ko sudjeluje u terorističkim aktivnostima da bude izveden pred lice pravde. To je prvo načelo. Zatim isto tako u mnogim rezolucijama kažemo da mjere u borbi protiv terorizma moraju biti u skladu sa svim obvezama u okviru međunarodnog prava, prije svega što se tiče međunarodnog humanitarnog prava veznih uz izbjeglice. Što države moraju učiniti? Kada posjećujemo države, onda gledamo situacije u kojima su države pokrenule eh, zakonodavne postupke kako bi presudili osobama. U mnogim slučajevima su države usvojile posebne zakone u tu svrhu, dok su u drugima izvršili reviziju postojećeg zakonodavstva s ciljem da prošire svoje e, istražne ovlasti. Kakve se mjere poduzimaju? Kada se radi o vršenju ovlasti sa drugim oblicima e, pravne nadzorne, imamo tu kao prvo obještavanje, zatim mogućnost da se pritvore obvešani agenti mogućnost da se zabrani ulazak u zemlju određenim obavještajnim agentima. Što mi imamo za reći o ovim praksama? Kao prvo, to trebamo shvatiti kao opću praksu ujednih naroda i mehanizama pojedinih država, gdje je rečeno da praksa određenih država, posebice one koje ograničavaju mogućnost uživanja u ljudskim pravima, da trebaju biti samo korištene ako im postoji opravdan razlog i da trebaju biti u skladu sa načelom potrebe, razmjernosti i nediskriminacije. To je ono što pokušavamo napraviti svaki put kada radimo na ovim pitanjima. Kao drugo, Posebni postupci se moraju razlikovati od posebnih mjera koje se usvajaju u okviru nacionalnih e, hitnih situacija gdje se pokušava izuzeti od određenih načela veznih ljudskih prava. Na imamo članak 4 e, konvencije gdje se dopušta uvođenje posebnih mjera, ali samo u slučaju izuzetne hitnosti. To naglašava da se zaštiti život svake osobe. Posebne mjere su podređene oštrim zahtjevima kao i propisima da, neke, da se neka prava nikad ne mogu izuzeti. I zatim što se tiče potrebe i razmjernosti, međunarodnih humanitarno pravo dopušta u iznimnim situacijama uvođenje izuzeća od nekih obveza veznih uz poštivanje ljudskih prava. To je ono što mi radimo. I naravno svaki put kada posjećujemo neku zemlju mi naglašavamo te mjere i vidimo što se može učiniti s tim u vezi. Ono što uvijek preporučujemo je da imamo sustavni pregled e, nad e, nacrtima zakona i trenutnim zakonodavstvom, da vidimo kako ono stoji u, s obvezom e, poštivanja ljudskih prava, gdje gledamo dionike koji su dio vlade, ali koji nisu dio vlade. Dakle, trebamo uključiti i udruge civilnog društva u raspravu prije nego što se poduzmu takve posebne mjere. Trebamo isto tako um, izdati određena vremenska ograničenja ili uvesti klauzule o postupnom uklanjanju e, takvih mjera kada se radi o radu nadzornih tijela. Imamo i posebne programe za ljudska prava koje se također moraju pokrenuti. Što se zatim događa? Tu bih se vratila na onu rezoluciju 2178 Dakle, ta rezolucija je obvezujuća rezolucija Ujedinjenih naroda, tiče se mehanizama vezanih uz e, strane borce i ona je uključila taj element u sam tekst, dakle taj element ljudskih prava. Na kraju isto tako mislim da, a to je s ovom rezolucijom već naglašeno, da se trebamo obračunati sa terorizmom i e, u kibernetičkom smislu. Pitanje interneta je tu važno i očekujem pitanje od vas. Trebamo imati jednu drugačiju narativu. Što smo napravili u našim sastancima je da smo u New Yorku doveli e, zakonodavne savjetnike Maroka, Nove Gvineje, iz Mauritanije i iz obale Bjelokosti. I ti su ljudi, a ne mi, ti su ljudi koji su muslimani rekli da je načelo islama mir, mir dakle načelo mirnog islama. I oni žele imati dobro obučene imane prije nego što krenu u rad u određenoj zemlji. To je nešto što možemo možda uzeti u obzir i u našim državama, to je iznimno važno. A isto tako oni obučavaju i Maneu i imaliju i drugdje. To, sam, to je ono što sam htio reći, jer mislim da je bitno imati pomoć odgovarajućih ljudi kada se zađu takve mjere i da je to jedan od vrlo važnih elemenata. Hvala vam na vašem strpljenju. Vidim da sam se malo odužio, ali htio, sam vam doista dati pregled i hvala vam još jednom što ste odvojili ovoliko vremena za nas. Hvala, hvala vam lijepa gospodine direktore. Vi dolazite iz New Yorka, vi ste toliko strpljivi danas nas pa počekate 30 minuta i vrlo nam je drago zbog toga. Žao mi je što smo prekoračili na okvir. Hvala vam na vašim riječima, prije svega na objašnjenju ove rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinih naroda 2178 koja je iznimno važna u ovoj trenutnoj situaciji borbe protiv terorizma. Ako mi gospodin Morez dopusti, onda ću prvo predati riječ e, našoj kolegici Ani Gomeš iz e, odbora Libe. Izvolite. Uh, uh, um, Hvala vam gospodine Laborde, Drago mi je da naglašavate potrebu za jednim analitičkim pristupom i da ne govorimo samo o unutarnjoj sigurnosti. Moramo apsolutno uključiti i sve ono što se tiče vanjske politike i uskladiti naše politike koje neće e, samo doprinositi daljnim sukobima, već ih riješiti. No eto, sada imamo problem stranih boraca i to naših stranih boraca i zanima me što mislite da je motivacija osim možda vjere ili ideje, to je osjećaja da služe da se ispravi nešto što je pogrešno učinjeno i do koje mjere kriza u Europi i činjenice da su mnogi ti mladi ljudi nezaposleni i frustrirani. Dakle, do koje mjere je i to razlog? A drugo pitanje se odnosi na... Vidjeli smo da pojedine evropske zemlje prijete da će e, stranim borcima oduzeti državljanstvo. Ja mislim da bi to bila... Dakle, da će im oduzeti državljanstvo onima koji se vrate. Mislim da bi to e, bilo ne bi bilo pametno. I znam za rezoluciju, znam i e, za obveze da im se sudi kao da su kriminalci, kao da su dio kriminalne organizacije, ali oduzimanje državljanstva će samo premjestiti problem u susjedstvo. Drugo pitanje. Čini mi se kao da očekujete da će e, se razmnožiti zatvoriti tipa Guantanamo, Abu Ghraib i tako dalje, koji su potpuno e, ilegalni i u kojima su sudjelovali mnogi naši partneri koji bi se trebali malo bolje brinuti za zaštitu ljudskih prava i e, međunarodnu vladavinu prava. Možete li potvrditi da upravo zato ste to naglasili? I na kraju, što možete učiniti kako bismo unaprijedili funkcioniranje naše, naših obavještajnih službi, suradnju među njima? Jer mislim da i u tom području imamo dosta problema. i s obzirom na prijetnje koje su pred nama, mislim da nam je potrebnija bolja suradnja obavještajnih agencija, naravno pod demokratskom kontrolom i u skladu sa propisima. Hvala vam. Thank you very much, Madam Gomez. Hvala vam, gospođo Gomez. A sada Charles Stanok. Koliko god poštujem Anu i njezino mišljenje, ne mogu prihvatiti da je premijer Ujedinjenog kraljevstva da nije pametan. David Cameron e, ima podršku britanske vlade i svi se slažu s idejom da se oduzme državljanstvo državljanina Ujedinjenog kraljevstva koji su otišli u inozemstvo i počinili terorističke zločine. Mislim da je to najmanje što možemo učiniti. Naravno da ih se treba i kazneno goniti no bojim se da se ne slažem da je nezaposlenost e, uzrok terorizma. Imam dva pitanja, možda na jedno nećete moći odgovoriti. U Velikoj Britaniji se nedavno vodila rasprava u Domu zastupnika o pravu na borbu protiv ISIS-a. smatramo da nam je potrebna rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a kako bi napadi bili prošireni s Iraka na, Siraju, na Siriju bez dozvole gospodina Asada, a napadi dolaze iz Sirije, tako da se može reći i da je Irak postupio u skladu sa načelom samoobrane. No, cilj tih napada je da se zaustavi e, nasilje nad nevinim građanima i svatko tko tako razmišlja e, će smatrati da ISIS treba bombardirati bez obzira na vijeće sigurnosti UN-a. Što nam možete reći o tome ili se zapravo time uopće ne bavite? Zatim ste spomenuli i e, pozive koji dolaze iz subsaharske ah, Afrike i Sahela. No, s države poput Saudijske Arabije i Katara E, tamo imamo jako puno salafista i vahabija koji su linjaši i koji zapravo podržavaju terorističke skupine i financijski. Što možete učiniti kako biste kritizirali svoje zemlje članice i pritisnuli ih da stanu na kraj takvim praksama? Hvala vam, e, gospodine Tanoka. Gospodine Moraes, ja sad predlažem da vi e, nastavite sa predsjedanjem sastankom. Imamo još jedno 15 minuta da, eto, to nam e, je nećemo baš uspjeti puno napraviti. No, eto, imam vam postaviti jedno pitanje. Ne, znam baš kako AFET funkcionira, da, da se mogućno se postavi jedno pitanje, a svi postavi čitav niz pitanja. Naram se, naravno šalim se, Charles. Mogu vas pitati i ovo nije političko, već je praktičko pitanje. Što smatrate, što mislite o direktivi o zadržavanju podataka te o presudi Europskog suda na tu temu? Direktiva o zadržavanju podataka. ovdje ne govorimo o političkim e, mišljenjima, no rezultat svega toga je bilo da jedna zemlja članica da se e, prvodno zakonodavstvo bavi takozvanom terorističkom prijetnjom. U parlamentu mi smo kao većini smatrali da nije bilo potrebno da tolika količina podataka se koristi u borbi protiv terorizma. Koji je stav UN-a izvan Europe? Govorimo o razvjernosti, govorimo o potrebama. Smatrate li da je to e, dobra odluka? A sada dajem riječ gospodinu Lopezu Aguilaru. Hvala vam. Hvala vam gospodine Labord što ste došli na naš sastanak. Drago mi je da imamo priliku razmijeniti mišljenje s vama i drago mi je da imamo zajednički sastanak odbora za vanjske poslove i odbora za građanske slobode. Jer AFET se bavi vanjskim dimenzijama, a LIBE odbor za građanske slobode i unutarnje poslove kao donositelj zakona u kaznenom zakonu. Mislim da je to vrlo važan korak naprijed za cijeli Europski parlament da po prvi puta sudjelujemo u donošenju e, kaznenog, kaznenih zakona. I u borbi protiv e, terorizma moramo dati odgovor i u pravnom području. Na koji način vaše iskustvo kao direktor e, odbora za borbu protiv terorizma koje lekcije smatrate da možete podijeliti s nama kad govorimo o definiranju terorizma, koji je još uvijek problem? Da, naravno, sad nam je jasno da se terorizam e, odnosi i na e, definirane ciljeve, ali i na sredstva e, koja se koriste, dakle, ubijanja, masakri i to nedužnih osoba. Ciljevi su, jesu bitni, bilo da je riječ o religijskim ciljevima ili o radikalizaciji, ciljevi su, ti ciljevi jesu bitni. I ta strašna kombinacija prijeti je velika prijetnja na granicama Europske unije kao i Sovjetske republike o, oko Rusije. Tu imamo kombinaciju secesionističkih pokreta i religijske radikalizacije. Neke bivše republike Bivše republike nekadašnjeg Sovjetskog saveza su prošle kroz to, no smatram da još možemo naučiti. Tako da zanima me što vi imate za reći kad govorimo o definiranju terorizma. <laughs> Malo prije sam rekao da će Libe postaviti samo jedno pitanje. Da, oprostite, ali ovo je doista specijalna prilika. Evo, skratit ću. A što je sa financiranjem? Da, dakle, to je islamska država koju financiraju države međunarodne zajednice. Što možemo učiniti kako bismo oduzeli to jest stali na kraju financiranju tim aktivnostima? I treća, je li PNR, ima li, kak, bilo kakve, ima ikakve koristi, dakle, mm, sporazum o evidenciji putničkih podataka? Rekao sam da će odbor Libe postavljati samo jedno pitanje, a ti si sada postavio tri odmah. Dobro, Gospođo Losin, hoćete li nas vi malo spasiti? Da, hvala vam lijepa. Htjela bih govoriti na mom jeziku. I pitam, bih se odmah nadovezala pitanju koje je kolega iz odbora Libe postavio. Bez masivne podrške različitih država ne bi IS postao takvo velika prijetnja kao što je tome slučaj danas. U tom smislu uvijek postoje neke nebulozne izjave koje različite države podržavaju. Moje pitanje s njim u vezi upućeno vama. Imate li vi neke, neke posebne informacije o tome ko, o kojim državama se radi i na koji način oni podržavaju ISIS? I e, još jedno dodatno pitanje. Kako ćete, kako mislite da trebate to u budućnosti spriječiti? s predstavnikom jedne države za koje znamo da podržavaju ISIS smo razgovarali ovdje prije pola sata, radi se o Turskoj. Danas u Vijeću sigurnosti imamo glasovanje gdje bi se i Turska mogla uključiti kao nestalni član u Vijeće sigurnosti a moram reći da me jako šokiralo ono što sam prije sat vremena čula. I mislim da se radi o tome da predstavnik Turske nije imao dovoljno vremena odgovoriti na naša pitanja, već je on ta pitanja svjesno uspio izbjeći. Uspio je izbjeći e, reći kako Turska financijski podržava ISIS, kako se preko granice vrši ta podrška, kako se logistički na teritoriju Turske vrši ta podrška i uopće nije rekao kako Turska smatra da bi trebala promijeniti svoju politiku s tim u vezi i e, stoga je jedno vrlo konkretno pitanje upućeno vama. Dijelite li to mišljenje da nije dovoljno samo ljubaznim riječima u okviru diplomacije voditi razgovore, nego da se za te države koje znamo ili za naprimjer druge države, dakle ne samo Turska, za koje možda vi imate više informacija da bi se trebalo vršiti veliki pritisak na te države. I nadovezat ću se na pitanje gospodina Tenuka. Kakva je vaša procjena značnih napada na sirijsko teritorijalno područje? Jeste li i vi pokriveni tu sa bilo kojim mandatom Ujedinih naroda? ili se tu radi o kršenju međunarodnog prava. Hvala vam. Hvala vam gospođo Lusing. A sada gospođa predstavnica zelenih. Hvala vam, molim vas da stavite slušalice. Najprije bih vam htjela zahvaliti na vrlo detaljnoj prezentaciji i kada ste govorili o nediskriminaciji na početku, to sam zapamtila, te o nacionalnim hitnim slučajevima. Što bi zapravo onda spalo pod e, okrilje nacionalnih hitnih slučajeva? Za nas je bitno da mjere koje se poduzimaju ne dovodu do masovnog nadzora samo zbog boje kože ili zbog imena da se nađete na nekakvom popisu ili da vam banke oduzimaju neke mogućnosti. To ne želimo da se dogođava. I kao što je rekla Ana Gomez, ne bi se smjelo dogoditi niti da izgubite svoje državljanstvo ili dvojno državljanstvo. Kad govorimo o stranim borcima, i možda će zemlje pomisliti da je to e, javni hitni slučaj ili nacionalni e, hitni slučaj. Mislim da je u tom slučaju bitno da znamo tko su, zašto su tamo otišli, o kojim brojkama govorimo i kada se vrate jesu li doista krivi, jesu li počinili zločine, jesu li optuženi za zločine, da li to zločine treba istražiti. Ne možemo samo pretpostaviti da je netko zato što je otputovao nekamo, samo zato da je počinio zločine. Tako da želim reći zapravo da moramo puno više znati o tim ljudima. E, kolege, nemamo puno vremena i ne znam hoće li naš gost uspjeti odgovoriti na sva pitanja, tako da molim vas da budete kratki. A sada kolega Wimberg iz e FDA. Hvala vam. Hvala vam, Labord, što ste došli na ovaj sastanak. Na neka moja pitanja ste već odgovorili, no htjela bih čuti više detalja. U sukobu u Siriji i u Iraku smatramo da ima oko 10.000 terorista, to jest e, stranih boraca. I ako ne možemo smanjiti te brojke, to očito znači da nismo poduzeli odgovarajuće mjere da riješimo taj problem. Kao što ste ranije rekli, u rezoluciji UN-a 2178 određeni broj zemalja članica može i trebalo bi poduzeti određene mjere u borbi protiv terorizma. U članku 2 se spominju mjere o na koji način smanjiti mobilnost i to kroz e, bolje granične kontrole i kontrole putovnica i putnih dokumenata na koji način planirate smanjiti mobilnost za dakle teroriste. U članku 8 se ne daje nikakva mogućnost zemljama članicama da spriječe ulazak e, tih osoba u njihovu zemlju ili deportiraju. Kako smatrate da zemlje to mogu e, primijeniti? U članku 4 Vijeće sigurnosti poziva zemlje članice da poduzmu mjere koje su potrebne kako bi se spriječila radikalizacija i organizirano e, regrutiranje, financiranje i prijevoz stranih boraca. Ranije rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a su također e, najavile da osobe koje će sudjelovati u financiranju ili pripremi terorističkih zločina će biti dovedene pred sud i da zemlje članice imaju mogućnost nametnuti e, presude koje će to nastojati spriječiti. Ispričavam se što sam vas morao prekinuti, ali doista moramo biti kratki. Da, meni će trebati pola sata da odgovorim. Pa već sam rekao kolegama da ne postavljaju više pitanja, već samo jedno i već i to sam zamolio već i svog britanskog kolegu. Ja sam postavio primjer, nemojte mene kriviti, molim vas. Continental. Okay, the next one. Now, watch how it's done. will ask one question. She's a Libe member from the... sada uh, kolegica iz odbora Libe i socijalisti demokrata, gospođa Soraya. Ja ja ću također govoriti švedski. Uh, hvala vam, jako sam pozorno slušala što ste govorili i drago mi je da čujem da postoje e, temeljna načela kojih se držimo i koji su definirani u poveljama UN-a. No mislim da e, vidimo ogroman problem sa demokracijom jer vidimo da ekstremisti djeluju izvan naših granica, naravno postoje takvi pokreti i u našim granicama poput na primjer ekstremne desnice Smatram da se mogu povući paralele i ove dvije vrste ekstremnih sila zapravo rade zajedno. Tako da mislim da ovo što ste vi rekli da je dobra ideja, da bismo mogli koristiti imame kako bismo proslijedili, to jest raširili taj rad e, i te napore u društvo, u šire društvo. I zapravo mislim da to nije ništa novo. Od 2011. raste broj ekstremističkih e, stranaka. A sada gospođa e, Kergi Cecil iz Socijalista i Demokrata, također članica odbora LIBE. Hvala vam. Na početku zapravo se nisam htjela javiti za riječ, ali privuklo me pitanje o povlačenju državljanstva, to jest oduzimanju državljanstva, tako da ću se koncentrirati samo na tu točku. Zanima me što vi mislite o tom prijedlogu da se oduzme državljanstvo osobama koje su stranog porijekla, a vrlo često su to osobe koje su rođene i odrasle u Europi i koje će se naći pred e, oduzimanjem državljanstva i neće znati kamo otići. Ako je e, zakon jednak za sve, hoće li taj prijedlog povlačenja državljanstva vrijediti samo za one osobe stranog podrijetla ili za sve i zanima me vaše mišljenje o tome zato što zemlje koje u ovom trenutku razmišljaju o novim propisima o državljanstvu mogle bi ovo iskoristiti kao e, oružje za ucjenu hvala vam i na i na kraju član odbora AFET, gospodin We zien politici eh, Neprestano slušamo političare da islamska država nema nikakve veze sa islamom. Cameron, Obama su to ponovili, a u nizozemskoj obavještajne službe govore da su razlozi džihadista koji odlaze u borbu za islamsku državu se mogu shvatiti samo sa stajališta ideologije. Radikalni imami u Europi i u Nizozemskoj se financiraju e, iz zemalja poput Katara. Zanima me vaše mišljenje o tome. Smatrate li da islamska država doista ima nekakve veze sa islamom? i što mi u Europi možemo učiniti kako bismo se borili protiv takve radikalizacije, na primjer da zabranimo i mamima njihovo djelovanje, takvo radikalno djelovanje. Znam da je danas četvrtak i hvala onim kolegama koji su ostali. Riječ je stvarno o vrlo važnoj temi i znam da ste se mnogi željeli javiti i nešto reći o ovako bitnim temama. Žao mi je što eto nismo imali više vremena. Jean Paul, ako nam možete odgovoriti na neka pitanja i pismeno, e, pisanim putem, to bi nam također pomoglo. Ako eto sada ne budete čuli odgovore na ehm, vaša pitanja, možda biste mogli poslati pisana pitanja pa će vam gospodin Labord odgovoriti. Ako je to u redu. Uh, Kada je opet tu na raspravi pitanje o državljanstvu, ako pročitamo osmi članak rezolucije, tu stoji da ništa u tom članku ne obvezuje zemlju da um, zabrani ili uh, zadrže odlazak svojih uh, državljana sa teritorija tih zemalja. Dakle, zemlje mogu same odlučiti što učiniti. I to će ovisiti o prijetnji i o drugim e, uvjetima. I to je se nadovezalo na izvanredne mjere. E, želim se osvrnuti na ono što, ste, što stoji u Međunarodnom paktu e, E, civilnim političkim pravima u kojem stoji da se mogu poduzeti izvanredne mjere u doba krize koja prijeti životu nacije i to na temelju proglasa i u tom slučaju izvanredne mjere su e, uvjetovane posebnim odredbama. Dakle, nije na nama odlučivati o državljanstvu ili oduzimanju istoga. To se prepušta zemljama članicama, a vijeće nije poduzelo nikakve mjere po tom pitanju. Zapravo, s druge strane, je odlučilo da neće nikoga obvezati. Ne mogu ništa više reći od toga. Kada je riječ o definiciji terorizma, za nas u un to je vrlo jednostavno. Naravno, postoji i definicija terorističkog čina i to je teroristički čin kakav je definiran u 18 instrumenta i konvencija koje je usvojila Organizacija Ujedinjenih naroda. Ja ću se tu prisjetiti kada sam bio sudac u kasacijskom sudu, odnosno e, vrhovnom sudu. Dakle, ne možemo dati političku definiciju terorizma. Ja na to stalno pozivam. O tome sam razgovarao sa odborom Libe i tu se njima obraćam. Dakle, ako želite imati opću definiciju terorizma, to ide... E, to je u suprotnosti sa e, načelom legaliteta. Trebate imati definiciju terorističkog čina, a onda E, s druge strane, recimo ako je riječ o financiranju, imamo organizacije koje to podupiru. Definicija mora biti vezana uz čin. Naravno da imamo i definiciju terorističke organizacije, to je još jedno pitanje, imamo popis takvih organizacija. A e, želim e, odgovoriti ovdje na ono što je rečeno o podršci ISIL-u i tako dalje. ISIL je teroristička organizacija koja ima, kao što sam rekao, strukturu države, ali koju ne možemo smatrati državom, jer inače e, to bi bilo potpuno pogledno. Sigurnosno vijeće un je navelo ISIS e, kao jednu od terorističkih organizacija i to je nama dovoljno kako bismo nastavili raditi na tom pitanju, a to je također povezano sa činjenicom da se poduzimaju vojne mjere protiv ISIL-a. Rekli ste da postoji e, potreba da se to obradi u rezolucijama vijeća, ali da se osvrnem na ono što je rekao gospodin Stefan de Mistura o Kobaneu, e, moramo se upitati treba li nam još jedna srebrenica. To je rekao. To je znači, dakle, poziv na humanitarno pravo. I želim se na kraju osvrnuti na još dva pitanja. Financiranje ISIL-a i drugih terorističkih organizacija. Postoji pokret zemalja članica, što uključuje i zemlje članice koje ste vi naveli, koje se nastoje uskladiti sa stavom vijeća. Jasno je da sve zemlje koje su u vijeću, koje su bile i zastupane po svojim vođama, trebaju se uskladiti zato jer su svi svjesni da je prijetnja upućena svima, ne samo Europi, ne SAD-u, nego svima. To je bitno. I na kraju, to je ono što želim e, vidjeti. Vi ste, e, gospodine predsjedavajući, istaknuli nešto vrlo dobro. Dakle, ne da trebamo reagirati, nego djelovati. Kada je riječ o mjerama financiranja, niko nije izdvojio taj stavak, ali postoji e, stavak šesti rezolucije u kojem stoji da oni koji financiraju strane borce će pretrpjeti odgovarajuće mjere, sankcije. Dakle, poduzet će se mjere da se to spriječi i također će se unijeti i ograničenja kao što smo prije učinili za pranje novca, ali to će zahtijevati određeno vrijeme. Ne smijemo glumiti da međunarodna zajednica i zemlje članice mogu to odraditi u jednom danu. Kada je riječ o PNR-u, evo, samo ću nešto napomenuti. Ako imate nacionalne popise podataka o putnicima, Oni mogu biti restriktivni u smislu sloboda, za razliku od europskog popisa na europskoj razini, jer biste kada biste imali pregled nad time, vodili više računa o slobodama od zemalja članica. Evo, to ste me pitali i htio sam odgovoriti na to pitanje. Podaci su vrlo osjetljivi. Obavješani podaci nisu problem. Siguran sam da obavještajne organizacije dobro međusobno komuniciraju, nego je problem privođenja osoba pravdi, a zato nam treba nešto čvrsto kako bismo ih zaostavili na granici i priveli ih pravdi. To sam htio reći. Hvala. Mi se bavimo u našem odboru sigurnošću, pravima, pravdom, ljudskim pravima. Evo, Mislim da ćemo ocijeniti vaše odgovore i hvala vam što ste pokušali učiniti nemoguće. Želim zahvaliti svim zastupnicima na strpljenju i ne znam želi li gospodin Plenković još nešto reći. Ne, hvala vam lijepa i hvala našem gostu. I ovime je ovaj sastanak završen. Hvala. Hvala gospodine Moraes, hvala gospodine Labote. Sljedeći sastanak e, odbora za vanjske poslove 3. studenog. Hvala.